ponovno. Nastavljamo s radom i krećemo sa odlukom o uspostavi e, posebnog programa za provedbu obzora Europa. Riječ je dakle o e, nacrtu mišljenja e, koji se dostavlja odboru ITRE i mi raspravljamo istovremeno o dva e, mišljenja. Jedan se znači odnosi na e, prijedlog e, odluke o uspostavi posebnog programa za provedbu obzora Europa, a druga se odnosi na specifične programe i u sklopu tih programa imate i promet. Da, dakle, evo, izvjestiteljica, gospođa Virkunen, zatražit ćemo također i mišljenje Europske komisije. Dakle, evo, gospođo Virkunen, e, dajem vam riječ. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Dakle, sad ćemo nešto govoriti o obzoru u Europi i mišljenju našeg e, odbora za ITRE, odbor koji je tu glavni, nadležni. I upravo jučer je naš koordinator potvrdio plan rada za ovo. Mi bi trebali glasati o našem mišljenju 15. studenog. Prema tome imamo malo više od mjesec dana vremena kako bi radili s time i izradili to mišljenje. Zapravo tehnički gledano to su dva mišljenja, ali mi ćemo to kombinirati za vreme tokom rada. A zatim drugo je odluka o obzoru Evropa. Imamo oko 200 amandmana koji su u vezi s tim podneseni i onda još imamo uredbu o obzoru Europe i tu imamo još otprilike stotinu amandmana koji ćemo na prijedlog te uredbe i naše izvješće o tome podnijeti. Ali mislim da je najvažnije i najzanimljivije za parlament pitanje koliki će biti proračun obzora Europe. Jer ako se sjećate u proljeće je parlament rekao da mi želimo za 50% povećanje proračuna obzora Europa. I mnogi su od kolega upravo amandmane sastavljali u vezi s tim i tražili povećanje proračuna. I ja isto tako se zalažem za povećanje, 50% povećanje e, proračuna obzora što je parlament i u proljeće tražio. Naravno, to će biti vrlo zanimljiv sastanak skupa sa svim izvjestiteljima u Sjeni i riječ će biti o tome kako ćemo strukturirati taj proračun. Raspravljat će se o tome naravno i sa odborom za industriju, odborom za proračun i koji imaju opet svoje brojke i svoje predočbe. A onda bi mi dali svoj prijedlog kako mislimo da se to povećanje treba po sektorima podijeliti. Naravno u odboru transport za transport prometnom odboru je naravno je najjača podrška za to da se najveći velik dio novaca da upravo za transportni sektor, to je jasno. A osim toga znamo da e, imamo u prijedlogu komisije je da bi 35% sredstava se trebalo u svakom slučaju smjeriti na bitko protiv posljedica klimatskih promjena. Naravno, kad mi govorimo o paketu za mobilnost, onda je dekarbonizacija jedna od najvažnijih tema, općenito na sektoru transporta, a to naravno ide pod ruku sa ovim prijedlogom komisije u vezi ekoloških ciljeva. I mislim jedan dobar dio amandmana se i na to odnosi, a jedan dobar dio naših članova, osim toga, je dobro uočio da u komisijnom prijedlogu nije dovoljno naglašen i uključen sektor turizma koji želimo puno više naglasiti, uključiti u taj program Obzor Europe jer je to jako važan sektor za Europu koji raste kontinuirano, a suočava se s jako puno izazova. Prema tome puno investicija za razvoj i za tranziciju, da kažemo, tog turizma prema nekom budućem ekološkom i svakakvom drugčijem održivom turizmu je potrebno. Zatim riječ je biti o birokratizaciji tog programa. Naime, mi se tu zalažemo da nemamo toliko administrativnih tereta i troškova. znate koliko je posla kad pokušavate dobiti novce iz programa Obzor, Dakle, samo podnošenje prijave za se, dakle, projekta konkretnog da dobijete novce iz tog programa je užasno kompliciran i to je naravno otežavajuće za sve dionike i toga je komisija svjesna, dakle tu dajemo jako puno amandmana i puno tog tražimo i to smo istaknuli u našem mišljenju također. Zatim kad govorimo o raznim zemljama članicama, svjesni smo da postoje neke države koje imaju puno više koristi iz programa obzora zemlje koje su bile vrlo uspješne do sada u da kažemo povlačenju novaca iz sredstava iz tog programa i druge zemlje koje nisu baš imale toliko uspjeha. Pa sad je pitanje kako bi mogli ohrabriti te zemlje koje nisu da sad toliko toga pokupile i uspjele posisati, povući i tak, njihove dionike. Iako istodobno mi znamo da je jako bitno da se u programu Obzor Europa sve što se događa i što se financira mora zasnivati na kriteriju izvrsnosti. Ali moramo dati i mnogo mogućnosti tim dionicima i državama koje do sad nisu eto bili dovoljno uspješni u ovom sadašnjem, da kažem, sadašnjem programu obzora. E, u svakom slučaju zahvaljujem svim kolegama koji su dostavili svoje amandmane, sudjelovali u našem radu, posebno izvjestiteljima u sjeni Upravo smo sad dobili amandmane sa prijevoda i sad imamo sve prevedeno i prema tome sada možemo početi raditi na sklapanju prvih kompromisa. Virkunen. Hvala gospođo Virkunen. I e, čast mi je da e, možemo e, pozdraviti ovdje pri našem odboru sve članove ovog odbora Mederal. E, s nama je također i e, predsjednik e, ERE. Izvolite, evo, zauzmite mjesta, izražavam vam dobrodošlicu. Također pozdravljamo i zaslanstva Egipta, Libana, Maroka, Palestinske samouprave, Tunisa, Jordana, Alžira. Dakle, evo, oni rade na ovom programu povezivanja Europe i Sjeverne Afrike. Evo, um, dobrodošli, dobrodošli na eh, odbor za promet. Evo, molim, aplauz. Alors, vous avez pris les travaux en cours et donc... Dakle, evo, izvijestili smo, vam, smo vas o projektima u tijeku, a dakle sada ćemo raspraviti o izvješću e, izvjestiteljice gospođe Virkunen o programu Obzor Europa. Riječ je o važnom programu e, koji se odnosi i na klimatske promjene, i na energetiku, na mobilnost, na promet i e, na budućnost, na dakle međusobne veze između različitih sustava i e, kako se može omogućiti e, financiranje putem pilot projekata. Dajem vam dobrodošlicu i e, dajem riječ sada gospođi Prus iz SDA. Hvala lijepo. Kao što sam već rekla prilikom predstavljanja izvješća, mi podržavamo u oba dijela stajališta naše izvjestiteljice. U ime kluba zastupnika bih žela govoriti o sljedećem prioritetu, težištu za nas. Naime, važno je da i dalje radimo na tome da se pojednostavni dodjeljivanje, odobravanje, davanja sredstava iz programa obzora da se pritom naravno ne naruši naš glavni kriterij, poštivanje kriterija izvrsnosti. Želimo simplifikaciju postupaka jer e, mislimo da pojednostavljivanje procedure može koristiti najviše našim glavnim partnerima, to su mala i srednja poduzeća. Zatim pitanje neravnoteže e, kod recimo u znanstvenoj raspodjeli rodne neravnoteže da bi pojačali sudjelovanje ženskih znanstvenika, mi tu želimo naglasiti da se tu još predvide dodatne sredstva. Zatim predvidjeli smo i tražimo općenito povećanje sredstava u proračunu za obzor kako bi više išlo u transportni sektor. Što se u odnosu na treće zemlje bitno nam je da imamo kao jedan bitan kriterij visoku razinu zaštite podataka. To s jedne strane služi osiguravanju naših rezultata znanstvenih istraživanja kao i zaštiti poslovnih tajni europske industrije, ali i za zaštitu od zloporabe svih otuđenih podataka i u druge svrhe. Naime, nažalost nije tako da sve zemlje partneri mogu demokratskim svojim, da posjeduje dovoljno demokratskih institucija, a ujedno i dovoljno visoku razinu tehnološke i koliko druge zaštite. Mi bi željeli eh, jasnije definirati odnose među nama i drugim partnerima iz trećih država kako bi imali sigurnije uvjete za našu industriju. Sigurna sam da će naši prijedlozi se dobro uklopiti u ovo što je izvjestiteljica do sad napravila i sigurna sam da ćemo kod svakog pitanja gdje nismo 100% suglasni postići kompromis. I mislim da će to naravno povećati i naše sanse da u konačnom izvješću nadležnog odbora ITRA uspijemo ugraditi naše stajalište i sve ono što želimo postići i nadam se da će se i kod amandmana isto postići kompromisi kako bi to sve ušlo u konačno izvješće. Hvala gospođo Proj. Hvala. Gospođa Gezina Meissner, izvolite. Hvala. Hvala izvjestiteljici u ime Aldea. Mislim da smo mi zapravo potpuno e, istog stajališta kad govorimo na istoj liniji kao i odbor ITRE. Naravno da želimo smanjiti birokratski teret i želimo s druge strane sačuvati kriterije izvrsnosti, a želimo se isto tako fokusirati na naše vodstvo, vodeću ulogu industrija i mi se moramo fokusirati naravno na potrebne vještine znanja i znanstveno istraživanje potrebno jasno za inovativnu industriju, inovacije općenito. To je naravno ono što je s jedne strane što se tiče svega onog što želimo postići i što je uglavnom sadržaj ovih amandmana koje smo podnijeli. Međutim, s druge strane isto govorimo i o prirodnim resursima i sad imamo recimo prirodne resurse mora i oceana koji su vrlo bitni kao resursi za našu hranu, sutra i prehranu. Mi svi znamo da smo mi plava planeta i ali međutim do sada se o ribarstvu, akvakulturi maritimnoj politici općenito nije govorilo o ovom izvješću toliko i zato smo to ovdje pokušali dodati gdje god je bilo moguće. I mogu zapravo zamisliti da će i naša izvjestiteljica to prihvatiti i podržati. A osim toga tražila sam više novaca za klastere koje imam upravo na tom području prirodnih resursa mora i oceana kao recimo naš bitnih za našu prehranu i preživljavanje sutra. To sam već i u uvodnim izjavama, a i u samim člancima kroz amandmane htjela da se unutra ubaci. A da bude kratko, to je uglavnom sve svemu ono što je bitno u našim amandmanima. Hvala. Merci beaucoup, Madame Messner. Monsieur Dalunde, Hvala, gospodine Dalunde. Izvolite. E, hvala. Jučer je IPCC objavio e, veliko izvješće e, o hitnosti e, klimatskih promjena. Prema izvještajima iz BBC-a e, neki su ovlastili e, zapravo jedno jasno izvješće, a to je dijelite sada idioti. Ja mislim da bismo trebali poslušati, da bismo trebali povećati svoj utjecaj u Europi. Naime, moramo uz, napraviti više da bismo iskoristili potpuni e, utjecaj istraživanja i znanosti kako bismo se borili sa klimatskim promjenama koje su ili neizbježne ili su već tu. U prethodnom razdoblju e, bili smo izdvojili sredstva za klimatske promjene i za njih vezane projekte. Međutim, sukladno Europskom revizijskom sudu nismo ispunili e, svoje ciljeve. U tom istom izvješću propituje se jesu li sve mjere e, koje su bile predodređene u sklopu tog programa bile zapravo namijenjene borbi protiv klimatskih promjena. Stoga smatram da trebamo povećati sredstva za klimatske projekte za 50% E, moramo moramo pobrinuti da se ti ciljevi i ostvari i treće moramo se pobrinuti da zaista svi klimatski e, projekti e, služe borbi protiv klimatskih promjena odnosno prilagodbi istima to je važno da bismo stvorili puni potencijal i kako bismo ispunili sva obećanja koje smo dali sporazumom iz Pariza. Hvala gospodine Dalonde. Podsjećam, u ovom odboru nemamo idiote. vezano dakle e, za ono izvješće e, BBC-a vezano za potrebu za djelovanje. Dakle, e, ovdje na ovom odboru imamo odgovorne ljude i koji su shvatili odavno da mi zapravo plešemo na jednom vulkanu i da je da su klimatske promjene naš prioritet. Gospođo Kilonen, izvolite. Thank you, <clears throat> Madam Hvala vam lijepa. Predsjedateljice, Poštovane kolegice i kolege, e, hvala Hena, e, gospođo Virkunen, hvala vam na vašim idejama i pragmatičnim prijedlozima koje ja kao finska zastupnica začudo e, odobravam. Smatram da je među državama članicama to ključno pitanje, naročito kad je riječ o klimatskim promjenama i E, okolišnim pitanjima. Mislim da e, smo to sve pod e, pod idejom Pariškog sporazuma, da smo svi svjesni da moramo promijeniti svoje djelovanje. No ono što me brine jest da se obično s ovakvim programima, usprkos tome što imamo dobre programe, E, nemamo omogućen dobar pristup malim i srednjim poduzećima, upravo tim programima. A ideja smanjenja e, birokratskog opterećenja e, bi im definitivno pomoglo da dobiju bolji pristup tim programima i bilo bi dobro da imaju bolju podršku i suradnju na razvoju vlastitih ideja, odnosno na ostvarivanju istih u suradnji sa drugim malim i srednjim poduzećima povezivanje različitih načina prijevoza sredstava, prijevoznih sredstava i različitih e, poduzeća, osmišljavanje e, e, više modalnosti o kojoj smo jako puno govorili u parlamentu, ali koja još uvijek e, ne funkcionira, a nadam se da nekad hoće zaista profunkcionirati. Zapravo nadam se da ćemo napraviti nešto više da je potaknemo. Zatim kad je riječ o partnerstvu i povezivanju različitih stvari, Razmišljam otprilike isto kao i Jessin Meissner. Treba povezati prijevoz, cirkularnu ekonomiju, hranu, vodu, sva ta, sva ta područja međusobno treba povezati i onda ostvariti promjene u našim gospodarstvima i našim sustavima. Kako bismo pak zadovoljili potrebe e, sukladno e, okolišnim i e, klimatskim kriterijima. To su moji komentari. E, i željno iščekujem našu suradnju. Hvala. Hvala, gospođo Kilonen. A sada se obraćam Europskoj komisiji vezano za njihov plan, vezano za e, hodogram. Dajem riječ gospođi Roberti Zobi. Izvolite. Hvala vam lijepa što ste komisiji dali priliku da komentira i sa ovim odborom podijeli e, svoja stajališta. Puno je pitanja koja ste spomenuli koja su vrlo važna i koja su bitna i za nas. I mislim da su, su dobro e, e, prikazana u našem prijedlogu. Govorimo o dekarbonizaciji, klasteru klime, energije i zaštite okoliša, dakle tom sistemskom pristupu za postizanje tog cilja. I tu su aktivnosti koje su predložene. Sve to ima za cilj smanjiti emisije i općenito e, zagađenje. Cilj od 50% koji je ranije spomenut jest cilj koji je već spomenut e, Eh, oprostite, koji je već eh, postignut eh, našim dijelom programa za 2020. Međutim, postoje drugi programi koji nisu toliko relevantni za klimu, kao što su ELS. Dakle, moramo pronaći ravnotežu imajući u vidu obzor 2020, činjenicu da obzor 2020. pokriva i neke druge sektore koji nisu toliko relevantni za eh, zaštitu okoliša. Turizam je vrlo važan, a vjerojatno nije dobro ovdje zastupljen, stoga ćemo uzeti u obzir komentar, odnosno prijedlog, da treba povezati transport, mobilnost i turizam, odnosno da ta poveznica treba biti jasnija. Što se tiče pojednostavljenja, mislim da je namjera komisije E, bila jasna na početku, odnosno ono što je započeto obzirom 2020. treba se nastaviti i e, po, e, olakšati pristup tim sredstvima. Premda smatram da je ovo pitanje važno, pokušavamo naći nekakav balans između našeg prijedloga i potrebe da zajamčimo izvrsnost, ali i potrebe zapravo potrebe da se, da se, da sve države e, članice u ovome e, ispravno i adekvatno i sudjeluju. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. E, gospođo Virkunene, izvolite, je vam riječ. Hvala vam lijepa. Evo, ja zapravo nemam što e, za dodati. Želim svima zahvaliti na komentarima ali i komisiji. I sad je vrijeme da zasučemo rukave, da krenemo u rad s našim izvjestiteljima u sjeni. Mislim da bismo mogli dobiti dobro mišljenje ovog odbora jer općenito govoreći imamo iste ciljeve. Stoga mislim da će izvješće biti dobro e, o kojem ćemo glasati u studenom u Strasburu. Kažem, veselim se radu s vama, hvala svima. E, koji će raditi na ovom mišljenju i uložiti amandmane. Hvala. E, Dakle, rok za podnošenje amandmana e, je utorak, 11. E, listopada e, u 15 sati, a sada prelazimo na E, zahtjeve za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, e, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite vozila, osoba vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom e, prometu, gospodin Miltenburg. Hvala vam lijepa, govorit ću na engleskom. Poboljšanje sigurnosti na europskim cestama E, po mom mišljenju, jedan je od glavnih izazova ne samo ovog odbora, već i moj vlastiti izazov. Stoga, e, Inkove e, opće smjernice o sigurnosti su vrlo važne. Zahvaljujem i gospodinu Kohu na prethodnom radu i na njegovom izvješću o jačanju sigurnosti u EU. Također pozdravljam Eh, komisijim prijedlog o tipskim eh, poboljšanjima jer eh, nesreće na cestama uglavnom su uzrokovane ljudskim pogreškama. Međutim, smatram da Europska unija treba nešto konkretno poduzeti kako bi se spriječile smrtne posljedice. Najnovije sigurnosne značajke vozila imaju velik E, utjecaj na sigurnost na cestama. Dakle, jer se ovo što je predloženo ovim zahtjevima e, sve ide u korist smanjivanja ljudskih e, pogrešaka. Tu je inteligentna prepozna, inteligencija kojom se prepoznaje brzina vozila, hitno kočenje, snimanje podataka i tako dalje. Osim toga, ovaj ambiciozan okvir mogao bi biti put ka E, otvaranju e, prostora u industriji za autonomna vozila. Po mom mišljenju nekoliko stvari treba sačuvati e, u okviru ove uredbe. Kao prvo, sigurnost treba jamčiti u Europi, cijeloj Europi za sva vozila, bez obzira na vrstu vozila ili luksuznost vozila. To znači da se sigurnosne značajke trebaju propisati obveznima za sva vozila. Zatim, Obrada osobnih podataka mora biti u skladu s općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a sadašnji prijedlog e, u tom dijelu nije dovoljno konkretan da bi zajamčio dovoljno, e, dovoljne garancije, naročito kad je riječ o snimanju podataka i kad je riječ o vlasništvu, odnosno pristupu e, podacima. Treći moj komentar tiče se sigurnosnih značajki koje se ne mogu isključiti to treba testirati prije implementacije i treba garantirati e, sigurnost. Tu su dakle različiti e, inteligentni sustavi koji moraju e, lako funkcionirati i dakle moramo biti u stanju se osloniti na to da će ti podaci biti korektno interpretirani. E, i važno je isto tako da prometni znakovi budu dobre kvalitete, ali na kraju i e, bitna je i troškovna učinkovitost, odnosno vozila trebaju biti i dalje cjenovno pristupačna krajnjim korisnicima. Potrošačima je najvažnije da su sigurnosne značajke jasne, budući da je ponašanje potrošača jedan od glavnih stupova e, sigurnosti na cestama, nama je važno kako se potrošači ponašaju i kako čitaju te znakove. Hvala vam lijepa na pozornosti i radujem se suradnji s drugim izvjestiteljima u sjeni na ovoj temi. Hvala gospodine Van Miltenburgu. Dajem riječ gospodine Kor. Hvala lijepo. Drage kolega Miltenburg, puno ti hvala na tvojem vrlo solidnom izvješću koje nam daju sjajnu polazišnu točku i dobru osnovu za naš daljnji rad. Ali moram reći da nisi bio previše ambiciozan, no i nisi ni morao biti, jer vjerojatno je to zato što si bio biti zadovoljan sa prijedlogom komisije. A budući da ja dijelim to zadovoljstvo i komisivnim prijedlogom želim zahvaliti komisiji na tom prijedlogu. Mislim da su gotovo sve moje prijedloge koji su se odnosili na osiguranje ljudskih života i općenito sigurniji promet uzeli u obzir i to ugradili u prijedlog. I to mi govori da smo mi na jednom pravom putu. Mislim da trebamo i dalje nastaviti ići tim zajedničkim putem koji e, Naime, mi na tom budućem putu ćemo imati ugradnju recimo automatiziranih vozača, odnosno automatiziranu vožnju, ali morat ćemo tu paziti da to nimalo ne naruši sigurnost na cestama i da ne otjera cijene vozila u, u nevjerojatne visine. Uspjelo je komisiji zapravo te probleme, baš prave probleme identificirati i to se vidi u tom prijedlogu, a zatim E, se i traži put da se stara vozila još zadrže duže na životu jer će možda nova vozila sigurno biti preskupa u početku. Zatim treba nam e, sustavi za asistenciju pomoć vozačima o kojima se i ti govorio i to ne smije biti ni u kom slučaju samo pitanje mogućnosti financijskih naših građana ko ima para moće to platiti ima tko nema nema ne to mora postati standardom za sve europske vozače naše građane Zatim, u prijedlogu komisije se tu i tamo neka stvar treba još malo e, malo doraditi kako bi da kažemo iz ovih grubih dijamanata to postali visoko dobro brušeni. Mi znamo svi koje su katastrofalne brojke. 35 tisuća teško ranjenih i koliko tisuća mrtvih prošle godine na europskim cestama. A više od 90% nesretnih slučajeva i nesreća se zapravo svodi na grešku vozača. Zbog toga je posebno bitno da se poboljša sigurnost vozila i da im se pruži taj, taj, taj sustav za asistenciju, pomoć, pomoć vozačima jer e, na taj način ćemo jedino popraviti sigurnosnu situaciju. Dakle, kao što sam rekao, mi ćemo na ovom prijedlogu komisije kao jednom sirovom dijamantu još ovdje morati puno tog, još nešto brusiti, ali onda će to biti pravi, pravi briljant. Naravno, mi znamo da sad pitanje koji to sustavi moraju, e, mora vozač imati mogućnost da može isključiti, koje voz, sustave za pomoć. Ako bi imali recimo mogućnost da vozač može isključiti sva sve sustave za pomoć, zato jer mu ide na živce njihovo blinkanje ili njihovi signali, onda to opet ne bi popravilo našu sigurnost na cestama. Zatim, mislim da se vozač mora povremeno napraviti nešto što mu e, sam uređaj stroj ne bi dozvolio kako bi izbjegao nesreću ili izbjegao recimo zabubavanje u neki čep zastoj na cesti. Tako da moraju neki sustavi, neke se stvari moraju moći zaobići ili isključiti, ali ne sve daleko od toga ali inače nadam se da ćemo dalje još dobro raditi zajedno na ovom e, izvješću. E, za slovo a i ja panu Hvala. Gospođo Sinemlja, hvala lijepo. Ja bih vam htjela zahvaliti izvjestitelju na ovom prijedlogu. Mislim da je to odlična osnova za naš daljnji rad. Slažem se sa ovim, sa ukupnom procjenom izvjestitelja da je ideja čitavog sustava za asistenciju vozaču bila cilj zapravo da se, da se smanji broj žrtava koje imamo na europskim cestama i koje su posljedice upravo greške čovjeka vozača. Prema tome ovaj prijedlog komisije, kao što je naše izvješće kaže, sadrži, sadržava te prave elemente koji nam mogu pomoći da se isprave posljedice, odnosno spriječe ljudske greške ili ublaženje posljedica ljudskih grešaka. Međutim, glavan preduvjet za te za ugrađivanje tih sustava je zapravo prihvaćanje od strane vozača. Vozači moraju htjeti da im se ugrade ti sustavi. I oni žele da im se stavi nešto što će im biti onda od pomoći, a ne da ih nervira i stresira tijekom vožnje. Ista stvar se odnosi zapravo i na zaštitu osobnih podataka. Mislim da to ne smijemo zaboraviti nedvojbeno tamo gdje su ti sustavi, gdje oni ovisne o jednoj funkcionirajućoj infrastrukturi, e, to treba naravno imati na umu, takve stvari treba razriješiti. Jer vidite, ta infrastruktura bi mogla isto zakazati, a cijeli sustav ovisi o toj infrastrukturi. Onda je tek došlo do kompletnog zakazivanja i to ne smijemo dozvoliti. Zbog toga trebamo imati uvijek rezervnu varijantu, a trebamo i raspravljati o načinima kako se aktiviraju sustavi za asistenciju začiju, kako se isključuje, do koje razmjera i tako dalje. Nadam se da ćemo u u ovom izvješću koji je zapravo nastavak onog prvog izvješća koje je kolega Koh napravio, da ćemo tu plodonosno surađivati i dati naš doprinos u razrješenju tih problema. Hvala. Madame Kilonen, la parole est à vous. Gospođa Kaminin, izvolite. Poštovane predsjedateljice, poštovane kolege, e, dragi Matisse, hvala na ovom e, mišljenju. Naravno, trebamo razumjeti da nismo započeli od nule. Jako je puno posla već bilo odrađeno a jako puno posla još čeka na, na, na sigurnosti, dakle vezano za pitanje sigurnosti. Međutim, isto tako treba uzeti u obzir i e, protok, emisije i mobilnost i to je sve međusobno povezano kao i smanjenje emisije. Ono o čemu često razmišljam je, su autom, e, autonomna vozila, odnosno automatizirana vozila o kojima se sve više i više govori u različitim oblicima prijevozima, naročito e, u cestovnom prijevozu, ali i u pomorskom prijevozu. Svi ti sustavi kada budu jednostavni za korištenje, kad, kad ljudi ne budu više trebali e, strahovati e, zbog načina na koji se koriste njihovi podaci i kad više ne, ne budu e, brinuli za e, sigurnost tih sustava, mislim da ćemo koristiti TBF sustave. Jer ako nemate internet u, u svom autu, moći ćete samo taj sustav iskoristiti za slanje podataka. Stoga mislim da još uvijek moramo razmišljati i o starim sustavima i opremi i o novima. Odnosno, trebamo se pitati je li to E, nešto što je korisnicima, potrošačima lako koristiti i mogu li to lako razumjeti. E, I to je otprilike to. A onda sad mi dalje trebamo zagrnuti rukave i nastaviti raditi na tome pa se nadamo da će se nešto iskristalizirati. Ja ću se sada javiti za riječ. Ja smatram da je ovo važno izvješće jer zaista sigurnost u prometu mora biti prioritet jer zaista brojke su ogromne, znači 25 tisuća, 25 tisuća žrtava na europskim cestama svake godine. Jedna e, žrtva ima uticaj e, utjecaj na e, sedam ranjenih osoba, osoba dakle koje su e, doživotno e, ranjene i zbog toga e, moramo reagirati, moramo reagirati sa učinkovitim mjerama jer moramo ostvariti ovaj cilj, zadani cilj, a cilj je imati nula žrtava u prometu. Imate dakle ovo odlično izvješće, izvješće gospodina Kor, međutim kada je u pitanju sigurnost u prometu, moramo imati jednu eh, globalnu predođbu i viziju, znači u pitanju je i sigurnost eh, vozila, eh, infrastrukture, vozača, ali i svih ostalih aktivnih mjera sigurnosti, pasivnih elemenata sigurnosti koje moraju biti promovirane na svim razinama. Ja smatram potrebnim da države članice trebaju provoditi nadzor na cestama e, učinkovito, redovito i e, glavni razlozi na e, nesreća na cestama su dakle brzina, brzina koja je neprilagođena, pretjerana brzina i postoje države koje poduzimaju određene mjere. Pritom imamo na umu Francusku koja je vratila ograničenje brzine na 90 km na sat na određenim e, prometnim e, pravcima i odsjecima. Dakle, moramo poduzeti, kao što je rekao vrlo dobro gospodin Kor u svom izvješću, dakle moramo definirati vozila koja će se kontrolirati u kategorijama M1A1, nadalje uvesti puno e, strože kontrole e, ne samo vezano za vozila, već to se odnosi i na vrijeme vožnje i vrijeme odmora profesionalnih vozača, a to e, često zaboravljamo u izvješćima i također trebaju nam zajedničke norme vezano za pristup E, vozilima za e, hitnu pomoć i za hitne intervencije. Dakle, trebamo e, provesti sigurnosne mjere vezano za električnu mobilnost i ovdje sada ulazimo u jednu drugu dimenziju zadataka. Ja smatram da e, često smetnemo suma jednu stvar. Dakle, da, e, točno je e, da je tehnologija, kao što ste vi rekli, Ivan Milten, tehnologija, dakle, ide dalje, dolazi digitalna revolucija i zbog toga mi moramo proaktivno djelovati, moramo predviđati Dakle, riječ je o e, izvješću koje se odnosi e, na autonomna vozila. Moramo prethodno, međutim, uhvatiti se u koštac sa problematikom e, kibernetičke sigurnosti, kibersigurnosti. E, trebamo imati plan vezano za otvorene podatke. Kako možemo pristupiti podacima nećemo imati sigurnost ukoliko ne djelujemo vezano za odgovornost i za kazne. Dakle, e, tko je odgovoran, e, tko je taj odgovorni subjekt e, u prometu i morat ćemo također i proširiti ove sustave i kol. Danas se to ugrađuje na vozila ali ja bih žela da to bude uključeno sutra i e, na autobuse, na kamione, teška vozila, motocikle. Nadalje, m, mm, poboljšanje e, ove zaštite vezano za e, zaštite i mogućnost apsorpcije ove kinetičke energije. Nadalje, ovi sustavi podsjećanja vezano za pojas, za vezivanje pojasa. E, također danas imate i sustave na temelju kojih možete utvrditi, detektirati da je vozač e, zaspao. Moramo također naglasiti i tematiku e, prometnih znakova. Nadalje, ova horizontalna signalizacija mora biti vidljiva, jasno čitljiva, u potpunosti se slažem s vama, također treba će nam i e, sustavi, inteligentni sustavi e, kontrole vezano za ograničenje brzine, jer e, problem je ograničenje brzine, treba će nam i ovi prometni znakovi stop, treba će nam i određeni elementi koji će intervenirati u vožnju vozača. E, moramo također i e, raditi na obrazovanju vezano za e, sigurnost u prometu. Dakle, to je nešto što se odnosi i na aspekte građanstva. To se uči od malih nogu. Dakle, vi morate biti svjesni od malih nogu svih opasnosti na cesti kako biste mogli predvidjeti te opasnosti. A sada gledam gospodina Hostina iz komisije, dobrodošli i e, vi ćete nam reći ono što komisija misli o ovom nacrtu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja ću vam se vratiti na engleskom jeziku. Hvala vam lijepa na svim ovim komentarima. Komisija bi htjela istaknuti da Eh, je sve to slijedilo nakon izvješća gospodine Koha koje ste mnogi vi spomenuli. Zaista to je bio jedan od eh, mnogih eh, elemenata koji je komisiju, komisiju pogurao u ovom ambicioznom smjeru jer smatramo da je ovaj dokument ambiciozan. Da, puno je tu oslanjanja na tehnologiju e, i zapravo se pokušava riješiti pitanje ljudske pogreške. Međutim, isto tako se uvode nekakve zdravorazumske mjere. E, a u vezi s tim htio bih spomenuti e, direktnu viziju za kamione. Znači, znate da takve odredbe o izravnom pogledu imamo za automobile, ali nemamo za kamione, odnosno imamo samo u odnosu na retrovizore. Dakle, ovim prijedlogom isto tako uvodimo mjere kojima štitimo najranjivije sudjenika u prometu, poput pješaka i biciklista. Dakle, novim izgledom, novim projektiranjem kabine vozača, vozač će imati puno bolji pregled i moći će uspostaviti kontakt e, očima, dakle moći će vidjeti e, i pješake i e, bicikliste. To dakle nije neka visokotehnološka mjera, ali može spasiti mnoge živote. Mnogo je tu pitanja koja su se otvorila, no mogu samo reći da se slažemo sa onim što je rečeno. Vezano za E, snimanje podataka. Čuli smo što vas brine, dakle privatnost podataka i još jednom naglašavamo da je ono što namjeravamo učiniti e, zapravo ograničiti uporabu tih podataka samo na podatkovnu analizu. To dakle je već i onako e, propisano, odnosno zaštita tih podataka je propisana GDPR-om. Međutim, mi ćemo ove odredbe e, još malo pojasniti kako bi bilo sasvim jasno da se ti podaci neće koristiti u druge svrhe. Naravno, treba stvari ravnomjerno napisati e, jer će detalji biti propisani drugim aktima, ali smatramo da treba to načelo jasno istaknuti. E sad, što se tiče nekih sigurnosnih značajki, kao što su inteligentni sustavi za mjerenje brzine, odnosno asistenti za mjerenje brzine, jasno je da to možda neće biti posve pouzdano. Naime, trenutačno je pouzdanost tog sustava e, uvelike ovisna o prometnim znakovima i o digitalnim kartama koje nisu nužno uvijek ažurirane. Upravo je to razlog zbog kojeg komisija ne predlaže e, da taj sustav bude glavni. Drugim riječima, e, prema ovom prijedlogu vozač će moći zanemariti taj sustav ako smatra da su informacije iz sustava netočne ili ako svjesno donese odluku iz kojeg god razloga da će voziti više od e, dopuštenog ograničenja. Zašto to omogućujemo? Zato što sada nemamo e, garanciju da će sustav biti 100% pouzdan. A i zato da vozaču damo do znanja e, da je to zapravo neki način da prihvati sustav. Jer ako imate sustav koji ne možete zanemariti, onda to ljudi neće prihvatiti. Zbog toga smo e, odlučili ostvariti neki balans, kažem, pazimo na taj balans, ali usko surađujemo i s kolegama e, iz komisije i s kolegama iz Digimuva i uzeli smo u obzir njihov prijedlog o cestnoj infrastrukturi i upravljanju e, sigurnošću na cesti. Tako da se oni bave E, prometnim znakovima i to je zajednički posao, ali kažem, e, pitanje sigurnosti je pitanje i infrastrukture i prometnih znakova i ljudske pogreške. Evo, ovdje bih sad stao i još jednom zahvaljujem na pažnji. Hvala vam lijepa i dajem riječ izvjestitelju. Hvala lijepa. Mislim da ćemo lako doći do kompromisa jer ima jako puno logike i zdravog razuma u svemu što je kazano. Ali molim da nikad ne zaboravimo ne samo prihvaćanje među javnosti, nego kad kad i okolnosti koje doista mogu nametnuti da moramo zaobići sustav. I mislim da moramo isto tako imati na ne smijemo zaboraviti ni one recimo šumske požare koji su ovog ljeta divljali. Pa prema tome kad kad morate velikom brzinom krenuti bježati, morate spašavati članove svoje obitelji i onda je naravno su u pitanju brzina, ograničenje brzine. I naravno, tu morate zdravorazumski e, reagirati i morate isto zdravorazumski rezonirati kada uvodite te sustave. Ne smijete onemogućiti ljudima da takvim izvanrednim situacijama ne mogu isključiti ovo ograničenje brzine. Dakle, vidite, to, je, to su takve situacije izvanredne. Ali mislim da je, ovdje su svi vrlo aktivni, kao i u odboru IMKO što su vrlo aktivni, i tako mislim da ćemo na kraju doći do dobrih rezultata u svemu. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 18. listopada u podne. E, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, znači prijedlog e, direktive e, u području zaštite zajedničkih interesa potrošača i dakle vezano za ukidanje direktive iz 2009. To je dakle u sklopu odbora Juri izvijesti gospodin Majer. Hvala lijepo, štovani kolege. S moje strane mogu prvo reći da smo ovu, ovu direktivu koju predlaže komisija apsolutno pozdravljamo. I to prvenstveno zato što će ona na kraju građanima pružiti primjerenu pravnu zaštitu. Dakle, ta e, u tom cijelom dosjeu zajedničke tuzme za zaštitu zajedničkih interesa potrošača odbor Juri je glavni nadležni i vidimo da se to odnosi na područje gdje stanoviti mehanizmi više ne mogu e, djelovati. Dakle, ovo je instrument e, za primjenu koja treba, koja treba zaštititi prava potrošača. Za mene je to jako, jako zanimljivo, zato što sam se ja i bavio, ja sam zapravo po svojoj profesionalnoj izobrazbi upravo se bavim zaštitom prava potrošača. I sad u slučaju spora je onda na podlježe e, sudskoj nadležnosti dotične zemlje članice da odluči o tome da li će biti dopustiva jedna takva zajednička tužba ili ne. U smislu sveopćeg ukupnog zaštite potrošačkih interesa je po mom mišljenju jako potrebno da se pogotovo specifične sektorske odredbe prerade i aktualiziraju, ažuriraju. Naime, da se usklade sa razvojem i promijenjenim uvjetima na tržištu to, mislim da se tu svi slažemo, to vrijedi pogotovo za e, vrijedi za direktivu o pravima putnika u zračnom prometu. Međutim, mi ne smijemo nikako zaboraviti da je zaista noveliranje te e, direktive Europske unije odavno trebalo provesti. A osim toga, možem da se možemo tu objediniti i u tome da ne trebamo recimo kazneni progon svih onih koji su kršili pravila koje idu na teret i propise Europe koje, ili nacionalne koje idu na teret potrošača, njih se ne smije ni u kom slučaju prebacivati na bilo kog drugog, nego ostaviti u rukama javnih tijela koje su za to nadležne i oni moraju i dalje moći progoniti. Zatim, ne smije, smije, ne smije postojati nikakva motivacija bilo kakva motivacija da se vode nekakvi prevarantski postupci ili da se pusti neka zavaravajuća praksa da postane uvriježeni poslovni model. Nadalje bih još o nekoliko bitnih točaka govorio o kojima se ovdje mora razgovarati, odnosno kojima će se u konačnom amandmanima oni odrazili. Dakle, to je bitno. To su bitne točke ovog izvješća. Gdje treba popraviti prijedlog komisije? Prvo, definiciju kvalificiranih institucija. Tu moramo recimo u preduvjete strože formulirati i točno odrediti e, ko i kada i koja institucija može podnijeti zajedničku tužbu. Zatim, E, zajedničke tužbe prema privatnom pravu bez mandata kojim je dat od javnog sektora zapravo e, treba odbiti jer ne odgovaraju europskom pravnom sustavu. Drugim riječima, zajednička tužba mora uslijediti uz suglasnost svih potrošača, odnosno njihovih udruga. Treće, kvalificiranje E, tih institucija. Kako će to ići? To neće ići od strane države, to neće država raditi, nego to mora biti, nijedna strana ne smije biti ni u kom slučaju preferirana. Zatim, pitanje odvjetničkih honorara. Mislimo da zajedničke tužbe ne smiju stvarati dodatne e, dakle, honorare, troškove za honorare. I zatim, e, sam spor, ako dođe do parničenja, mislimo da to ne smije sama vrijednost spora ne smije biti veća od, e, dakle, troškovi spora ne smiju biti veći od vrijednosti samog spora, kao što nam je to poznato iz angloameričkog pravnog sustava. Hvala gospodine Mere. Prije nego što otvorim raspravu, e, pozdravljam e, gospodina Alila Latifova, vi ste predsjednik eh, odbora eh, za promet u Bugarskom parlamentu. Izražavam vam dobrodošlicu. Hvala vam na nazočnosti. To pratit ćete rad našeg odbora, a sada započnimo. Eh, imate vremena, jednu ili dvije minute. Gospodin Marinesku, izvolite. Hvala lijepa. Hvala izvjestitelju na svemu ovom što je upravo iznio. Možda vam je poznato da sam ja ovdje već duže član odbora za promet i da smo danas glasali o uredbi o pravima putnika, ali o željezničkom prometu. I to je jako, jako dobar dosije, jako važan pravni akt. Mislimo da postoji drugi vrlo važni pravni aktivi koji štite interese putnika. Primjerice putnika u zračnom prometu ili putnika brod, brodskih putnika. Važno je naravno uvijek pri tome što će biti u aneksu uvijek. Naime, vidite koje ćemo mjere donijeti u okviru te uredbe kako bi potrošačima doista pomogli da ostvare svoja prava. Jer ako potrošač, ako su u stanju potrošači da izravno realiziraju svoja prava u odnosu na poduzeća koja su im recimo prekršila ta prava, dakle da dobiju kompenzaciju, onda su katkada zajedničke tužbe ipak e, svrsishodne. To bi se trebalo vidjeti i možda još doraditi kao neka neko izuzeće. Um, uh, Gospođa hvala lijepa. Hvala izvjestitelju. Mi imamo neka dosta ozbiljne dvojbe i bojazne kad gledamo to izvješće. Mislimo da tu ima jako puno potencijala za zloporabu i za zbunjivanje potrošača, kao i da izazove kaotično stanje u pravosuđu. Mi imamo uredbu 226 koja upravo pokriva transportni sektor, a danas smo glasali o pravima putnika u željezničkom prometu. Ovdje ovo što smo vidjeli, što se, o čemu se tu piše, mislimo da to dovodi nužno do različitih sporova i sukoba. Međutim, nakon što smo rekli tu onu našu glavnu rezervu, da govorimo sad o tri glavne točke. Prvo to je recimo zajednička tužba bez znanja samih potrošača mislim da to koji ne, recimo uopće ne znaju da su oni članovi u, involvirani u zajedničku tužbu. Ako oni primjerice dobiju taj proces, čak i ako je, ako je to neki mali iznos, onda to potrošači i neće ni znati. Onda je taj mali iznos može ostati u kvalificiranom entitetu šta god to bilo. Ali ako izgube proces, onda niko ne zna šta će se tu dogoditi. Jer recimo taj dotični mali potrošač nije ni znao da je sudjelovao za, u zajedničkoj tužbi prema tome jer nije ni imao opt-out eh, opciju. Prema tome, osim toga ne znamo šta je kvalificirani entitet. To nije neka neprofitna organizacija ali neprofitna organizacija nije recimo nikakvo poduzeće koje mora podnijeti svoju bilancu na kojoj se to vidi svake godine što je. Međutim, tu imamo različita tumačenja. Šta su uopće neprofitne organizacije diljem Evropske unije? Prema tome, to treba isto pojasniti. To su samo dvije od tri točke koje nas jako muče. A osim toga, mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti što e, će recimo odbor za pravna pitanja na kraju napraviti s ovim tekstom a na kraju ti kvalificirani entiteti o kojima ne znamo šta, koje ne znamo šta su de facto, je li se oni mogu isto podnijeti zahtjev za javnim financiranjem. Dakle, imamo nekakve entitete za koje ne znamo šta su, koji se mogu recimo onda zatražiti javno financiranje dakle, za koje, dakle, de facto im daju porezni obveznici novce u ruku, a oni nemaju nikakve veze s poreznim obveznicima. I to nas jako zanima što bi komisija to rekla da to objasni. Međutim, ne mislimo da bi to i u kom slučaju povećalo ili osiguralo prava naših putnika u transportnom sektoru. Gospođo Majsner, vi imate riječ. Hvala lijepo. Evo da ja krenem na njemačkom, jer se želim ovdje izričito zahvaliti na spominjanje direktive e, pravima putnika u zračnom prometu, ne samo željezničkom, koje su već odavno trebale napraviti. sad ću nastaviti E, na engleskom jer govorim u ime kolege Miltenburga koji je izvjestitelj u sjeni, ali mora zbog jedne druge obveze otići. Dakle, u ime Miltenburga želim zahvaliti izvjestitelju jer ovo je vrlo važan dosje koji može popraviti prava potrošač modernizirajući europsko pravo. Kao sjena u im, kao već sam raspravljao o tom dosjeu i postalo je potpuno jasno da parlament treba kritički procijeniti komisijin prijedlog Prvo, želio bih naglasiti kako trebamo osigurati da ta direktiva doista e, cilja na postizanje minimalne harmonizacije i treba biti zapravo samo dodatak postojećim nacionalnim mehanizmima. Drugo, slažem se sa izvjestiteljem o važnosti kvalificiranih entiteta i koji moraju biti potpuno transparentni kad se gleda odakle sredstva, izvor, izvoru sredstava. Prema tome mislimo da tu treba u članku 4 dati dodatne pojašnjenja. Zatim, želim naglasiti da deklaratorna odreka u članku 6 se zapravo koristi samo u izuzetnim situacijama i da se moramo pobrinuti da to ne postane norma, nego to što je u članku 6 samo vrijedi za izuzeća. I na kraju, kompleksni slučajevi koji se odnose na potrošača u nekoliko zemalja članica zahtijevaju dobru koordinaciju. Iako članak 16. spominje nekoliko aspekata prekogranične suradnje i koordinacije, potrebna je ipak bolja koordinacija na europskoj razini kako bi osigurala prekograničnu zajedničku kolektivnu odštetu u takvim slučajima zajedničke tužbe i La parole est vous. Gospodin Telor, vi imate riječ. Hvala lijepo. I hvala vam izvjestitelju što je radio na ovom dosjeu. Mislim da je nedavni skandal sa Dieselgate i ovi skandali sa Ryanairom i njegovom situacijom, da su oni posebno dobro pokazali koliko je važno ojačati prava o potrošača i omogućiti im zajedničke tužbe protiv različitih poduzeća koji su prekršili njihova prava. A ista stvar je bitna i kod prekograničnih recimo djelovanja. I mislim da se i time upravo bavi ovaj dosje i ovaj akt. I zbog razloga transparentnosti i demokratičnosti e, mislim da zemlje članice trebaju objavljivati sve informacije o tekućim do onima koji se pripremaju zajedničkim tužbama i onima koji su se već e, procesuirale. Dakle, da se zna točno zašto i kako i koja je bila argumentacija i zašto su podnesene. Zatim treba dalje razjasniti što onda tu rade kvalificirani entiteti. I onda nekoliko stvari ono što bi zeleni voli da se tu uključi. posebno uključivanje online platformi kao i žrtava recimo različitih ekoloških e, kršenja prava ili šteta nastalih na tom području. Na kraju, nadamo se da ćemo voditi duge i plodonosne razgovore i pregovore sa izvjestiteljem i mojim kolegama Sjenama. Gospođo Kilonen, sad vi imate riječ. Hvala. Kolege, kolega su zapravo rekla ono što sam ja naumila kazati. Ja podržavam ideju e, jačeg, pa čak i kolektivne ili zajedničke odštete, dakle tužbe, pa pravno, pravnog lijeka tužbe i onda odštete. Kod različitih e, situacija gdje su potrošači e, bitno oštećeni i gdje su prekršena njihova prava, jer vidite, Kod Dieselgate-a se to vidjelo i vidjeli, i mi moramo jačati dakle njihovu poziciju potrošačku u Europskoj uniji kao i njihova prava i mogućnost da dobiju neku odštetu. Stoga hvala puno na ovom izvješću i nemamo ništa više ovdje danas dodatno to. Hvala. E, dajem riječ, jedan minuta, gospodin Wim van de Kamp. Mir Hvala lijepo. Ja sam i prvo smatrao da se trebam javiti za riječ kad je gospođa Foster govorila, puno više nego kad je rekao, govorio kolega Marinesko. Ne želim ja sad ovdje nikakve političke govore držati, ali da znate, u nizozemskom parlamentu sam imao ogromnih problema sa tim zajedničkim tužbama, kolektivnim tužbama, udruženim i stoga imam neka pitanja izvjestitelju. Da li ste doista morali doživjeti neku štetu? Jer jednostavno je reći da bilo ko, ko recimo govori, vozi golf, golf Diesel i može sad recimo tražiti odštetu, pri čemu je recimo samo 10% automobila golfova tu de facto štetu preživjela. Prema tome zajedničke tužbe za zaštitu zajedničkih interesa potrošača, to je sve jako moderno, jako suvremeno i tako dalje. Međutim, u praksi to i nije baš nešto lijepo. Vidite, u Nizozemskom smo ne ponegdje u nekim, regijama imali problema sa štetama od vode, požarima, poplavama i, i šumama. Ali, e, i i velikim pljuskovima i olujama. Međutim, jedan mali broj ljudi je direktno oštećena, ali svi skupa su imali pravo na odštetu jer su imali zajedničku tužbu. Hvala da riječ komisiji, gospođa Patrasku, ukratko, hvala. Hvala lijepo. Hvala izvestitelju. na izvješću. Mislim da doista dijelimo isti cilj, imamo isti cilj pred očima, a to je da ojačamo zaštitu potrošača u cijeloj Europskoj uniji. Naš prijedlog o zajedničkim tužbama za zaštitu zajedničkih interesa potrošača cilja na to da bude stvori jedan dodatan komplementaran instrument kako za privatnu, tako i javnu primjenu, jer želimo s time premostiti onaj jaz, onu rupu koja se pojavila u pravima potrošača i u cijelom zapravo setu zakona koje imamo, koje jamče ta prava. I pokušali smo uspostaviti jedan uravnotežen pristup za uzet, jer je važno s jedne strane osigurati pristup pravosuđu i adekvatnu zakonsku zaštitu, ali s druge strane smatramo da moramo mm, imati sve nužne, da kažemo, mehanizme zaštite kako bi ublažili i zajamčili zaštitu svih prava, svih sudionika. Zatim, isto tako moramo poštivati i procedure nacionalnih zemalja, članica. Jer vidite, to je sve proceduralno pitanje koje se ne zadire u materijalno pravo samo. Prema tome, tu govorimo o procedurama za pa provođenja aktivne zaštite potrošačkih prava. I stoga smo ovdje morali ostaviti jedan veliki slobodni prostor još za procjenu same zemlje članice da vidi kada će i kada neće intervenirati. I stoga smo im dali jako puno prostora da to prema nacionalnom procjenom E, procesnom pravu rješavaju, a minimalno smo harmonizirali od ozgosa iz Europske unije. Mislim da je dakle u našem prijedlogu naravno, tako da mislim da je to jako dobar materijal za daljnju raspravu i mislim da ćemo u daljnjim razgovorima i razmatranjima skupa sa E, vašim izvjestiteljima i sjenama, dakle s parlamentom, moći jako dobro izbrusiti i unaprijediti ovaj tekst. A da dodam samo, u aneksu imamo i kompletno poseban dio teksta koji se odnosi na zaštitu prava putnika. Kao što vidite, mi smo to i obilježili da bi se to u budućnosti još dobro procijenilo jer kad jedanput ovaj instrument kojeg predlažemo bude etabliran, onda ćemo moći vršiti tu evaluaciju. Jer u ovom trenutnom stanju, ovim zakonima koje imamo, mi de facto ne pružamo dovoljnu čvrstu zaštitu putnicima. A neke mogućnosti su takve da recimo da se ponegdje recimo između samog trgovca i potrošača ostvaraju neka prava. Međutim, to nisu obvezujući mehanizmi i naše evaluacije su pokazale, to ne jedanput nego ponovljeno, da u transportnom sektoru i prava putnika de facto uvijek e, se pokazuju kao područje gdje dolazi do najvećih kršenja i najtežih kršenja prava potrošača, u ovom slučaju putnika. I zbog toga tu valjamo, moramo intervenirati, a osim toga želimo s druge strane u budućnosti izvesti svako moguće preklapanje u prijedlogu. Stoga smo i rekli, ovo smo posebno obilježili, da se još procijeni i razmotri da li je dovoljno konzistentno i da li se ne preklapa sa drugim pravnim aktima koji imamo na tom području kako bi se ta zištata odvojila. Hvala ponovno. Iz riječ ima naš izvjestitelj. Hvala. Mikrofon. Evo sad radi mikrofon. Hvala lijepo. Hvala vam na ovim brojnim poticajima koje ste iznijeli, mislim da je uvijek teško baš na tom području da se tu stvori ovako izbalansirani odnos snaga. Na kraju krajeva i to je cilj svega da se dakle zaštite s jedne strane apsolutno potrošači, ali s druge strane i ostali dionici. Međutim, teško je postići tu a da se nigdje ode prekomjerno. I ja sam pokušao to napraviti, da pritom ne zadirem u nadležnost onog s čim se bavi odbor Juri, naš za pravno pitanje. Ali moram reći ovo, na ovo što je rekla gospođa Foster. Pa nisam, mi se ne razlikujemo tako jako u onom što mislimo. Ja sam to isto rekao u točkama 1, 2, 3. Prvo, ne smije se to zloporabiti. Dakle, potrošač koji sudjeluje u zajedničkoj tužbi mora aktivno stupiti u tu zajedničku tužbu. Drugim riječima, on zna da je tamo, nije neobavješten i ima stvarno argumente za to. Na trećem mjestu tu postoji kvalificirana institucija koja organizacija i onda smo rekli mora se to jasno definirati. Zatim smo rekli nema javnih novaca za financiranje tih organizacija. Dakle, mislim da smo s time zapravo na istoj liniji, vi u onom što ste rekli i onom što ja pišem. Zatim, kratko na ovo što je rekao kolega Van de Kamp, mora se doživjeti šteta da uopće potrošač ide na takvu odštetu i zajedničku tužbu. Naravno, a ne svi jednostavno, nego se i u najnormalnijom građanskom sporu za odštetu mora prvo pogledati da li imate aktivnu legitimaciju da tražite odštetu, jeste li doživjeli štetu. To je jasno, to sud mora kao prvo utvrditi. Ako nemate aktivnu legitimaciju jer niste doživjeli štetu, nije vas poplava ili ne znam šta drugo poharalo, nemate ni aktivnu legitimaciju, ne morate sudjelovati u zajedničkoj tužbi. Hvala. E, podsjećam vas na rok za podnošenje amandmana 15. listopada, 16 sati, e, žao mi je gospođo Foster, e, morat ćete to bilateralno riješiti sa e, Europskom komisijom, dakle 15. listopada 16 sati vezano za amandmane na izveće gospodina Mera. Dakle, idemo sada dalje vezano za ove e, platforme preko interneta. Hvala lijepo. Evo, mi govorimo o nečem što je jako važno za gospodarski razvoj, posebno digitalan, ali i općenito ekonomije. Više od milijun poduzeća unutar Evropske unije koriste online platforme kako bi preko njih poslovali, sklapali poslove. Ta tendencija sve većih posredničkih aktivnosti preko takvih online platformi ili posredničkih, pružatelja posredničkih usluga dovodi do de facto ovisnosti profesionalnih korisnika o tim platformama i to stvara jedan nepovoljan odnos moći na tržištu koji se mora izmijeniti. Trenutno u Europskoj uniji ne postoji jedan pravni akt koji bi riješio odnos taj između on, ponuđača online usluga preko platformi i onih korisnika tih usluga. I stoga je jako dobro da je komisija sada predlaže ovaj instrument koji bi trebao donijeti puno više transparentnosti, ali i više pravičnosti u odnosu između tih dviju strana. Mislimo da bi ovaj prijedlog stvorio pravi pravni okvir kako, kako bi se taj posao između internetskih posrednika i tih platformi i samih komercijalnih, profesionalnih, industrijskih ili kako hoćete ekonomskih, gospodarskih subjekata koji to koriste bio jedan pravičan od, i pošten fair odnos. Zatim, tu se točno definira što uopće mogu biti platforme za pružanje tih posredničkih online usluga, jer u ovom trenutku još nema jasne definicije. Posredničke online službe su prirodne, fizičke ili pravne osobe koje putem softvera ili web sajtova stavljaju na raspolaganje ili preko mobilnih aplikacija e, stavljaju na raspolaganje mogućnosti za sklapanje poslova, dakle samim e, njihovim profesionalnim korisnicima. I između ovih ponuđača tih platformi, tih usluga i korisnika mora postojati točno određen reguliran odnos. Stoga sam ja pokušala u svom izvješću posebno obuhvatiti i obraditi one bitne aspekte, a to su više ravnopravnosti, više transparentnosti i više poštenog fer i e, odnosa među dvije strane. Međutim, vrlo bitno je u svemu tome i pitanje zaštite intelektualnih prava. Po mom mišljenju, e, robna signatura, odnosno robna marka je vrlo bitna i ona se mora zaštititi na svakoj platformi kad ju neki gospodarski subjekt e, predstavi ili s njom želi preko nje sklopiti posao. Dakle, ona mora biti zaštićena. S druge strane, se njegovo intelektualno pravo. S druge strane se moramo pobrinuti i zato da ne dođe do bilo kakve diskriminacije među profesionalnim korisnicima online platformi. Nadalje, važno je da se profesionalnim korisnicima vrlo jasno objasne ili dostave kompletne uvjeti poslovanja od strane platforme, tako da znaju sve što je malim i velikim slovama otisnuto. Svaka nepotpuna in, dostava informacija e, se mm, zbog toga se onda dakle ne mogu teretiti oni ako nešto nisu bili pravilno informirani, ako nešto nisu pravilno ispunili. Zatim, e, mislimo da različiti kanali bitni preko kojih se može tu raditi, jer trenutno nije to slučaj uvijek. Zatim, ne moramo paziti da šta god da se događa, ničija konkurentnost ne strada i da se zadrži na objektivno ravnotežno tržišno natjecanje. Neke države, kao što su Belgija i Italija primjerice, imaju već u svojim nacionalnim zakonima stanovite odredbe koje brane klauzule koje dovode do neravnoteže u tom odnosu. Ali mi da bismo doživ... postigli naš unitarno jedinstveno, digitalizirano tržište moramo takvu stvar harmonizirati na evropsku razinu. Dakle, da posvuda bude zajamčen taj pravedan odnos. Kako bi se ovaj prijedlog inače proveo u praksi, mislimo da nam treba jedan rok od 12 mjeseci za tranziciju, a ne samo onih šest mjeseci, ne šest mjeseci kako je komisija predložila, zato što mislimo za provedbu ovog pravnog akta treba jako puno novaca, puno sredstava, puno birokratskih napora, zatim tu treba različita pravna i stručna vještačenja napraviti, različite analize i prije nego što se to može uopće primijeniti i u praksu provesti. I zato nam treba više fleksibilnosti u odnosu na rok za provedbu toga. Hvala lijepo. Hvala. Idemo dakle u istom formatu. Imate jedno do dvije minute. Gospođo Virkinen. Hvala vam lijepa predsjedateljice i hvala izvjestitelju na mišljenju. E, mislim da su online platforme e, jako dobre i za potrošače i za poduzeća jer mala i srednja poduzeća sada imaju širi pristup tržištu upravo zbog tih platformi. A mi kao potrošači imamo veći izbor, niže cijene, međutim nosimo se i s novim izazovima. Zato što su sad neke online platforme toliko velike da uopće ne pregovaraju s malim i srednjim poduzećima koja itekako ovise o tim platformama. Transport i turizam e, su upravo pod otjecajem e, platformi i njihovom ekonomijom zato što se ljudi danas e, sami više kreću, sami biraju svoje smještaje i prijevozna sredstva. Nisam jako sretna što moramo propisati e, uredbom odnose između poduzeća, jer bi to trebaju poduzeća sama riješiti. I to nije Međutim, znamo da danas situacija nije fair, da su neke platforme toliko velike da ne pregovaraju sa malim i srednjim poduzećima. Dobro je što stvaramo, pokušavamo stvoriti fer uvjete tržišta, e, veću transparentnost i treba neka pravila propisati. Mislim da je komisija na pravom putu za svojim prijedlogom da pazi na to da nismo previše stvari e, propisali, a opet e, pazi na najvažnija područja. Ova tri najvažnija područja, barem za mene, su uvjeti, dakle onaj dio koji se odnosi na terms and conditions, E, jer smatramo da ti uvjeti sada nisu transparentni e, za male i srednje poduzetnike, a trebali bi biti jasni i lako shvatljivi svima, kako bi svima bilo jasno na što pristaju. Jer e, platforme kad god mijenjaju svoje uvjete poslovanja, o tim uvjetima, odnosno promjenima, njihovim trebaju obavijestiti se sva poduzeća. Zatim tu se spomenulo rangiranje koje je jako bitno kod odabira potrošača, stoga i u tome trebamo više transparentnosti. Jer sada po postojećim e, načinu na koji su stvari postavljene i potrošačima i poduzećima jako teško shvatiti kako to rangiranje funkcionira. Zatim podaci. Online platforme prikupljaju puno podataka, a poslovni korisnici ne dobivaju nikakve e, podatke. Dakle, pravila moraju biti jasna o tome što se prikuplja, koji podaci, za koga i na koji način se koriste. Mm, kažem, ne bismo trebali previše stvari propisati, ali neka nova pravila je nužno uvesti jer trenutačno nemamo dobru konkurenciju i e, ravnopravnu situaciju. Hvala gospodine Hvala lijepa ta izvješća dobra, odnosno ta izvješće e, dalo dobru osnovu za buduću raspravu i budući rad. Vezano za ove usluge, intermedijacijske usluge, jer naime sve to može učiniti prijevoz i turizam i učinkovitim i lakšim za korištenje potrošačima, a, a i mala i velika poduzeća imaju priliku uključiti se zajedno u istu tržišnu utakmicu. Na taj način se poboljša i kvaliteta usluge za putnike. Međutim, činjenica je i točno je da se puno puta odnosi između komercijalnih korisnika online platformi i tehnoloških divova, da su ti odnosi nekad e, i tekako nesrazmjerni, poput odnos Davida i Goljata. Mi kao zakonodavci imamo dužnost e, propisati minimalne uvjete koje, kažem, možemo ovakav akt ugraditi. Takav poslovni model je moguće ostvariti i kao što je kolegica dobro rekla, trebamo iznaći nekakav balans. imati jasnu i očiglednu E, tržišnu utakmicu, ali na jasnim i transparentnim osnovama. U tom pogledu se slažem s izvjestiteljicom. Imate pravo na učinkovitost i transparentnost. To je najbolji način da izbjegnete iskorištavanje ili e, e, iskorištavanje u slično ponašanje. Zatim trebamo posvetiti pažnju zaštiti poslovnih tajni što je vrlo bitno ako želite privući investicije investicije, novu tehnologiju i startupe. Također, molim da se zaštiti e, sloboda poslovanja i ostale slobode koje tu treba jasno propisati i zaštititi. Nemojmo biti previše rigidni u tim pravilima, jer pre-rigidni propisi neće nikako koristiti eh, naime ovdje je riječ o multinacionalnim kompanijama ali treba imati na umu i male startupove koji bi se koristili nekakvim poslovnim modelima koji, eh, koji su takvi da ih se može na neki način kojima se može naštetiti ako su ta pravila prestroga. Gospodin Telička. Hvala vam lijepa, ispričavam se, bit ću kratak. E, nisam uspio dobro urediti sve svoje obaveze, pa ću ovdje biti samo kratak. Naime, e, jednu stvar bih htio istaknuti koja... Dakle, jednu stvar bih htio istaknuti koja se tiče e, pitanja koja imamo u ovom dokumentu. Naime, čini mi se da je do sad u ovoj raspravi E, da su stvari otišle u suprotnom smjeru. Čini mi se da se to svelo na borbu ib a protiv e, SMI-a, odnosno malih srednjih poduzeća i potrošača. Međutim, e, ravnoteža je drugačija. Imamo takozvane meta pretraživače koji su iznimno zgodni potrošačima jer im omogućuju usporedbu, daju im dodatne usluge i zahvaljujući njima potrošači dobivaju bolje proizvode pod boljim uvjetima, odnosno boljom cijenom. Problem jest u tim, metra, meta pretraživačima jer oni ne dobivaju sve e, informacije od aviokompanije. Isto vrijedi i za roaming kompanije. Međutim, ja bih se ovdje zadržao na zrakoplovnim kompanijama. znana znamo za posebne naknade koje neke aviokompanije naplaćuju. Znamo da je komisija poprilično mlaka, e, odnosno mlako djelovala u tom polju već neko vrijeme. Stoga, e, kažem, cijenim rad izvjestitelja, radit ćemo na tome, preokrenut ćemo stanje stvari i uzet ćemo u obzir da su ta, ti metapretraživači često e, u nepovoljnoj e, poziciji jer im se daju netočne informacije e, za razliku od službenih stranica aviokompanija oni dobivaju E, cijene, odnosno informacije o cijenama sa skrivenim tim posebnim naknadama. Stoga je ovo vrlo bitna dimenzija. Hvala gospodine Dobro. Hvala vam lijepa. Da. E, pristup koji komisija e, ovdje ima je zapravo poprilično mekan po našem mišljenju. E, pomislite samo na hotele, ali i na prijevozne usluge i primjerice platforme e, gdje imate e, dvije ili tri multimodalne karte. Dakle, tijela za mirenje i platforme. Želim nešto reći o tome. Poslovna poslovni korisnici bi mogli uspostaviti medijacijske usluge. Međutim, mi bismo voljeli da države članice koriste već postoja, postojeća tijela ili da ih barem osnuju. Osim toga, htjeli bismo i da se e, tužbe trećih strana isto tako e, o tome informira, o tim tužbama informiraju poslovne korisnici kako bi se e, mogle poduzeti neke mjere. Vezano za rangiranje, parametri su trenutačno skriveni, a izlače se na poslovne tajne. Mi bismo voljeli da se po defaultu prikažu sve, svi parametri i da se samo ono što je zaista vezano za poslovnu tajnu briše. Onda bi platforme mogle promovirati i vlastite proizvode, odnosno vlastite interese. Htjeli bismo da se to radi na otvoren jasan način. Znamo isto tako da postoje cjenovna ograničenja na nekim e, platformama. Htjeli bismo da ta ograničenja budu opravdana i privremena i ne bi se na taj način trebalo ograničavati slobodu poslovanja e, dugoročno. E, tako da se evo radujemo način na koji će se ova priča dalje odviti. Hvala, gospodina. gospođa Kilonen nije više s nama i E, ja bih e, izmijenila ovaj tekst. E, temeljni problem je, dakle, definicija pojma digitalne platforme, to je problem. Problem je u definiciji. E, ovisno o instrumentu dakle, kojeg ne možemo definirati. E, isto je i sa umjetnom inteligencijom. Nitko na europskoj razini zapravo nije definirao što je to umjetna inteligencija. Teško se baviti s nečim ako ne znate zapravo što je definicija. Dakle, prva tema je što je to ta platforma. A, e, onda dakle moramo definirati jedan ekonomski sustav koji neće ugroziti ni veliki Dakle, prvo moramo E, znati da postoji ekonome koje se temelji na digitalnim platformama, znači da se prode jedna usluga, a e, to nije e, usluga ove ekonomija suradnje. Jer riječ je o dva različita modela koja koriste digitalne tehnologije i digitalne instrumente. Nisu ovdje isti ekonomski modeli E, oni mogu naravno koegzistirati, ali e, vidimo dakle u e, u ovom sustavu. Dakle, ove digitalne platforme ubijaju sve više ovaj ekonomski model koji se temelji na ekonomiji suradnje. Dakle, moramo razgraničiti ta dva pojma. I ukoliko dok to ne napravimo, ništa nije regulirano. I u tom smislu idu moji amandmani. Europska komisija, izvolite, dajem vam riječ. Gospodin König, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dopustite samo tri kratka komentara. Hvala na ovom izvješću i hvala na ovim razmatranjima koje smo do sad čuli. Kao prvo, ovo je vrlo ciljen instrument koji gleda odnose između platformi i poduzeća i kojim, koji se bavi zapravo problemima koja su se pojavila na tržištu. Dakle, ne radi se o nekakvoj uredbi koja bi riješila sva pitanja ili sve probleme e, platformi njihovih e, poslovanja ili nešto što je vezano za ili propisano drugim propisima koji se tiču potrošača ili tržišnog gospodarstva. S druge strane, tiče se svih sektora i ne daje konkretna rješenja za pojedinačne sektore. E, nekad e, se kaže da je ovo previše blag instrument, ali s druge strane mi smatramo da je to vrlo važan prvi korak koji će imati e, bitne posljedice kad je riječ naročito o ulaganju pravnih lijekova, odnosno rješavanju E, problema poslovnih korisnika sa platformima. E, jer tu se onda dio odgovornosti prebaci na platforme, a ne samo na e, poslovne korisnike. S druge strane imamo konkretne zabrane nekih praksi i klauzula jer smo smatrali da bi u ovom trenutku u ovoj vrlo promjenjivoj industriji dobro ići e, u tom smjeru, a neka od pitanja e, se e, jako žustro komentiraju, pa čak i na razini onih država u kojima su već donesene neke odluke. Međutim, drugi korak je već poduzet. Prije tjedan ili dva smo imali jednu, jedan sastanak observatorija za ove platforme koji je se počeo baviti diskriminacijom, pristupom podacima i klauzulama o MFM-u. Hvala vam lijepa još jednom na ovim razmatranjima i radujemo se daljem radu. Hvala, gospođo Trbalde. Izvolite, zaključci. Hvala. Hvala e, kolegama izvjestiteljima Sjeni. Ja e, se e, slažem sa svim prijedlozima skoro svim prijedlozima. Dakle, ja se ne zalažem za pretjeranu razinu regulative, međutim, treba nam ipak jedna minimalna razina harmonizacije zakonodavstva na razini Europske unije u cilju izbjegavanja racipkanosti na tržištu, jer e, postoje određene države članice koje imaju zakonodavstvo koje vrlo dobro regulira ove usluge internetskog posredovanja i ovih platformi, dakle ove digitalne platforme, e, moraju biti dobro definirane i moramo također e, regulirati suradnju između digitalnih platforma i pružatelja usluga. Da, točno je da nije riječ o velikim platformama, ali u svakom slučaju i ovim malim platformama treba dati priliku za razvoj i moramo E, promicati e, ovu takozvanu ekonomiju e, suradnje. Nadalje, vezano za suradnju između digitalnih platformi i pružatelja usluga, valja zajamčiti transparentnost, jednakost, pravičnost, nenarušavanje tržišnog natjecanja i još nešto gospodin Pavel Telička nas je napustio, međutim slažem se sa ovim prijedlogom vezano za platforme e, koje nude e, uslugu usporedbe e, cijena proizvoda na tržištu. Bilo da je riječ o avionskim kartama, bilo da je riječ o cijenama paketa aranžmana. To je vrlo bitno jer digitalno tržište nastavit će se razvijati. Treba nam e, ravnoteža između digitalnog gospodarstva s jedne strane i s druge strane klasičnih, e, klasičnog oblika gospodarstva. Trebamo dakle imati zakonodavstvo koje će se uhvatiti u koštac e, sa ovim novim oblicima gospodarstva. To je ujedno izazov i za globalno gospodarstvo, ne samo za europsko gospodarstvo. Hvala vam i nadam se e, da ćemo dobiti jedno kvalitetno e, mišljenje. Hvala. Hvala. Podsjećam da rok za podnošenje amandmana je 17. listopada u 14 sati. A sada prelazimo na razmenu stajališta i zamolit ću predstavnika Svjetske banke da e, nam se pridruži ovdje predstavnik Svjetske banke e, gospodin Dries Gross, gospodin Gavirija, gospodin El Hifnavi, i gospodin Simon David Ellis. Allez, take a seat, please. Allez. messieurs bienvenue dans notre commission c'est un dobrodošli eh, na naš odbor eh, čast je eh, ugostiti vas dakle u studiju 2017. na inicijativu potpredsjednika parlamenta gospodina Liberacke koji je danas s nama ovdje on je pokrenuo tu inicijativu danas kolege, eto, mogu li vas nazvati kolegama? Kolege iz Svjetske banke predstavit će nam aktivnosti Svjetske banke u ovim e, konkretnim sektorima vezano za promet i posebice dakle u ovoj e, regiji Istočnog Balkana. Prije svega dajem vama e, riječ, gospodine Dries Gross, vi ste direktor odjela za transparentnost e, Svjetske banke, dajem vam riječ i bit ću zaista vrlo, vrlo stroga što se tiče dodijeljenog vremena, znači imate dvije minuta. Nakon e, neke razmjene sa vašeg obraćanja, ću riječ drugima. E. Hvala vam lijepa, evo ja ću vam dati jedan pregled e, našeg aktivnosti. E, sa mnom su kolega Juan Gavirija, koji je naš stručnjak za prijevoz u Europi. S njim je kolegica Gonzales. Zatim tu su voditelji programa za istočnu Europi i druge regije. Molim sljedeći slajd i dalje. Evo ga, za početak e, mogu reći da je Svjetska banka međunarodna financijska institucija sa 157 država članica. E, borimo se protiv ekstremnog e, siromaštva do 2030. a pritom želimo, želimo da se poveća prosperitet. Dakle, a želimo da se broj ljudi E, koji žive u ekstremnom siromaštvu smanji ispod 2 ili 3%, ali i da svijet bude e, ravnopravniji. Tako da za njih 40% e, poveća svoj udio u općem udjelu, u općem prihodu. Mi smo se formirali dok je još trajao svjetski, drugi svjetski rat. Zvali su nas Svjetska banka za rekonstrukciju i razvoj, međutim Evo, upravo smo na tome radili, na rekonstrukciji Europe i Japana e, nakon drugog svjetskog rata e, i radili smo u Latinskoj Americi. Onda smo 60. E, godine dodali privatni dio, IFC, koji ulaže u kapital i zajmovi i rade socijalno bitne projekte. 1960. na pragu dekade kad je većina Europe postala E, neovisna. E, formirali smo IDU koja zapravo daje zajmove najsiromašnijim zemljama i 80-ih smo dodali MIGU koja daje jamstva onim zemljama koja žele ulagati u inozemstvo i imamo ICSID, naš centar za e, rješavanje sporova. Imamo oko 12.000 zaposlenika u 140 različitih ureda diljem svijeta. EU28 e je naš najveći dionik, e, ima 26,49% naših dionica, odnosno udjela i stoga e, je uz SAD EU najveći dionik. SAD kao jedna zemlja ima 15,98% udjela, nakon njih su tu Japan sa skoro 7%, Kina sa 4,5% i tako dalje. Vidite ove crno-bijele fotografije, to su sve fotografije naših projekata u Europi tijekom rekonstrukcije Europe krajem 40. i tijekom 50. godina prošlog e, stojeća. Dakle, bavili smo se prvotno razvojem i rekonstrukcijom. Zašto? Radi gospodarskog razvoja, čime se smanjuju troškovi logistike, povećava e, e, kompetitivnost i nema rasta bez, bez transporta. Međutim, imamo jednu milijardu ljudi diljem svijeta, naročito u Africi, koji žive bez pristupa osnovnoj infrastrukturi. U mnogim dijelovima svijeta, čak i ovdje gdje imate pristup e, u cestama, troškovi su toliko visoki da su ceste nepristupačne, naročito u urbanoj Africi. Osim toga, radimo u dobu Pariškog sporazuma gdje je e, transport, odnosno promet, e, jedan od najvećih uzročnika emisija na svijetu i astronomski raste. E, očekujemo da će se uskoro e, za 60% povećati vlasništvo na automobilima u narednom desetjeću i stoga imamo tu javnu eksternalnost, tako reći. to je činjenica da imamo oko 1,3 milijuna ljudi koji e, ginu diljem svijeta svake godine. Dakle, 1,3 milijuna ljudi, što naročito vrijedi u siromašnim zemljama. Koji su naši globalni ciljevi? Imamo četiri cilja. Prvi je cilj e, da transportni sektor bude e, učinkovit, inkluzivan, zelen i siguran. Dakle, e, povezujemo ljude sa tržištima i uslugama radi boljeg i većeg učinka. Sada smo najveći financijer prometa na globalnoj razini. Imamo portfelje od oko 49 milijuna, oprosti 39 milijardi dolara na svijetu. Dakle, kamo odlazi sav taj novac? Uzmete li tih 39, e, odnosno skoro 40 milijuna, 39 milijuna, e, milijardi e, dolara, imamo, preko, s tim novcem financiramo 178 projekata. Najveći dio njih otpada na Aziju, i to uključuje sve, zračne luke, brze ceste, velike prometnice i tako dalje. Zatim imamo subsaharsku Afriku koja je najsiromašnija regija u svijetu, 8,3 milijarde naših e, ulaganja otpada na taj dio svijeta. Zatim tu su Kina, Centralna Azija i Mongolija, e, oko 7,2 milijarde znači 17% onog ukupnog portfelja. Latinska Amerika ima 5,6 milijardi ukupnih e, prometnih projekata. E, tu imamo puno više urbanih područja, pa mi financiramo recimo e, podzemne željeznice, metropolitanske sustave i često to radimo sa Europskom investicijskom bankom i drugima. Zatim, nakon Latinske Amerike slijedi Europa gdje imamo Zapadni Balkan i ostale zemlje 7,3 milijarde E, te na kraju e, Bliski istok, e, Sjevernu Afriku, Afganistan i Pakistan oko 2,7 milijardi eura, dolara. Mi volimo reći da u evropski prostor, ali globalno osim novca, donosimo i neke benefite. Naime, mi imamo stručna znanja u nekim subsektorima prometa. Dakle, mi kad radimo s nekim zemljama, pružamo im tehničku pomoć ili im dajemo savjetodavne usluge. Zato mi kažemo da imamo ekspertizu, e, imamo naših 70 e, vrhunskih stručnjaka u različitim e, skupinama područja. Prvo, područje urbana mobilnost. Dakle, kako napraviti brži, učinkoviti gradski promet, E, i naročito kako taj, tu novu mobilnost e, sve to zajedno povezati u jedan sustav koji će biti vrlo lako zakoristiti. Zatim imamo e, stručne saznanja o infrastrukturi, financiranju i upravljanju. Jer svu tu infrastrukturu treba, svom tom infrastrukturom treba upravljati. Zatim imamo stručnjake za razvoj koridora koji neće biti samo poveznici između dva mjesta, već će e, dovesti do gospodarske koristi za gradove kroz koje prolaze ti koridori. Zatim imamo stručnjake za cestovne sigurnost. Jako sam uživao u ovoj ovdje raspravi o e, cestovnoj sigurnosti. Rekao sam da imamo 1,3 milijarde ljudi e, diljem svijeta koji svake godine pogine u prometu. Zato nam je bitna cestovna sigurnost i zadnje područje za koje imamo stručnjake je zeleni transport. Dakle, tu je i recimo rod, pitanje roda. E, tu je s desne strane na našem e, slajdu imate neke druge e, podskupine naših stručnjaka. na što mi mislimo po tim rodnim pitanjem? Recimo u Južnoj Americi imamo stručnjake koji se bave upravo osjetljivim skupinama koji rade recimo u Kongu ili u područjima gdje je vlada Boko Haram. I ako ne znate kako raditi u tim područjima, a da ne dođe do otmice vaših radnika, onda morate smisliti nova rješenja. Zatim imamo stručnjake za reformu željeznica. To radimo u Istočnoj Europi i u Južnoj Aziji. Zatim gradimo različite koridore, ali poanta svih tih koridora je da radimo na urbanom prevozu koji će e, funkcionirati, koji će se nadovezati na te koridore. Zatim imamo stručnjake za zračni prijevoz koji nam pomažu da iznađemo e, različite zaštitne mjere e, u infrastrukturi. Mislim da je ovo zadnji jedan pregled. Imam još jednu i pol minutu koju ću rado ustupiti svom kolegi. Hvala vam lijepa predsjedateljice i članovi e, odbora za promet. Ja ću malo govoriti o ulaganjima i e, općenito način o onome što radimo unutar Europske unije kao i o najnovijim trendovima i općenito onome o čemu želimo razgovarati s vama. Od 1947. Svjetska banka je ima jako puno e, zajmova u novim državama članicama Europske unije, odnosno naročito u postojećim državama članicama Europske unije. Ovdje na ovom grafu imate potražnju za strukturnim ulaganjima po skupinama zemalja, dakle ili zemljama ostivačicama EU-a ili po zemljama koje su pristupile u različitim desetljećima. Kao što vidite u zadnje dvije godine Imali smo puno manje ulaganja nego u zadnja dva desetljeća. Koja je uloga e, Svjetske banke u Europskoj uniji? Konkretno govorimo o stvarima koje mi provodimo i o najnovim trendovima. E, od nas se traži da e, doprinesemo novo globalno znanje i rješenja u državama članicama Europske unije. Mnogi projekti koje podržavamo su kompleksne e, strukturne reforme. Zatim, to su projekti u kojima rješavamo nekakve investicijske jazove, naročito u nekakvim e, zaostalijim regijama Europske unije. Zatim, jačamo institucije, primjerice, naročito u Grčkoj, gdje e, imamo zajmove u ali ne samo u toj zemlji, već i u Poljskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj i u Hrvatskoj. I osim toga učimo od Europe i e, prilagođavamo se kontekstima nižih prihodovnih okruženja. Mislim da mi svi zajedno, Europska unija i Svjetska banka, možemo zajedno iznaći e, rješenja za razvoj e, tih područja koja, svijeta koja imaju niže prihode. Evo primjerice ovdje imamo e, slike i primjere naših projekata u Luci Rijeka u Hrvatskoj. Što trenutno radimo u Europskoj uniji i u susjednim zemljama? U Europskoj uniji imamo velik broj e, proizvoda znanja. Dakle, to su e, kombinacija usluga, tehničke pomoći i usluga koje pruža država članica – koji se provode kroz globalne instrumente, primjerice instrument za zeleni rast ili cestovnu sigurnost ili siromaštvo ili upravljanje katastrofama. Zatim imamo i svoj e, zajmovni pipeline, to je popis projekata koji pokriva desetak regija, ali ove godine e, samo jedan. Zatim imamo aktivne projekte, to su zapravo zemlje u kojima smo aktivni i aktivne analitičko-savjetodavne službe koje se financiraju e, sredstvima Svjetske banke. U susjednim i EU zemljama imamo 2,8 milijardi e, koje su posvećene cestovnim e, infrastrukturama pristupnim cestama i tako dalje. Puno veći dio e, ostatka otpada na e, željeznice, na luke i vodne puteve, druge oblike e, prevoza i netransportna pitanja poput multisektorskih intervencija. Koje su E, koji su najnoviji problemi s kojima se susrećemo. E, možemo ih grupirati u tri e, teme. Kao što ste sami rekli, reforma se teško provode, dakle to je ono how to tehničko znanje, pa čak i u nekim naprednim okruženjima poput Europske unije. I stoga se upravo nas poziva za neka kompleksnija, za kompleksnije reforme. Evo daću vam primjer Poljske. gdje smo imali reformu e, velikih željezničkih kompanija. Htjeli smo analizirati društvene obveze. E, htjeli smo vidjeti kako se promet može modernizirati s obzirom na pojavu digitalnih platformi, cestovnu sigurnost, e, indikativne planove, ulaganje i tako dalje. Dakle, implementacija je jako izazovna uh, a opet propisi su sveobuhvatni. Međutim, puno puta nas se poziva upravo radi suradnje na tim kompleksnim, velikim, teškim projektima i rado u njima e, surađujemo. Osim toga, e, u ovoj drugoj skupini su e, oni projekti koji pokazuju da Europa i Svjetska banka kad rade zajedno mogu postići puno više nego mi sami partnerstvo e, pomaže bolje korištenje e, financijskih sredstava. Dakle, svih sredstava. E, stoga mi uskraćemo kad postoji nedostatak sredstava. Osim toga imamo nekad i komplementarne financijske instrumente koji maksimiziraju ono što se može napraviti postojećim europskim financijskim instrumentima. I tu su nekakve dopunske vještine, recimo timovi će se nekad usredotočiti na najkompliciranija pitanja koja se tiču e, radne snage i slično. Naime, nekad je e, potrebna potreban komplementarni pristup e, iz Europske unije kako bismo došli do financiranja I e, pod ovim trećim stupom e, su one situacije u kojima Europska unija i Svjetska banka imaju različita gledišta ili, e, različite prioritete. Ali upravo je u tome prednost, što onda možemo učiti jedni od drugih iz, iz drugačijih gledišta i možemo zapravo poticati inovaciju imajući u vidu ta različita stajališta. Imamo digitalni digitalno okruženje, e, svijet u kojem danas živimo je drugačiji i stoga i Svjetska banka mora razmišljati na drugačiji način upravo zbog visine e, europskih e, darovnica. E, s Bugarskom radimo na elektroničkoj naplati starina kako bismo poboljšali njihovo financijsko stanje, fiskalno stanje, kako bismo uveli promjene u javnom sektoru i otvorili nove prilike. Gdje su po nama e, budući izazovi? Na s ću i zaključiti. E, vidimo buduće izazove u zelenom prijevozu. To je dakle područje koje nas stalno tjera na proširenje obotnice, i na iznalaženje i financiranje novih rješenja zajedno sa državama članicama. Intenzivno radimo na e, učinkovitosti e, logistike, recimo TND e, koridor i općenito pristup tom koridoru je motivacija za ulaganje diljem svijeta jer se na taj način bolje kruži logistika, bolje se koriste svi resursi i bolje život građana. Zatim radimo puno i na e, mobilnosti i rodu. Smatramo da se ovaj baš prometni sektor mora malo više osvijestiti i e, rodnu ravnopravnost uvesti kao jedan od svojih prioriteta. Zatim razmatramo regionalnu integraciju e, ne samo unutar već i van Europe Zatim cestovna sigurnost je jedno od tih područja na kojima radimo i jako puno radimo na reformi željeznica. Ovo zadnje radimo kako bismo maksimizirali velike napore koje je uložila Europska unija u modernizaciju željeznica. Ali to radimo i kako bi to bilo svojevrsna svojevrsni poticaj za suradnju država u susjedstvu koje dosta zaostaju u sektor željeznica. Hvala vam lijepa. <laughs> Evo, ostalo mi još 30 sekundi. Gospođo predsjedavajuća, samo zbog eh, našeg vremena. Ah, gospodin, kolega moj malo prije nije svo vrijeme potrošio, mi ćemo još u okviru vremena iznijeti u zadnju prezentaciju. Hvala. Kad sam rekla deset minuta, baš to je bio opći okvir, ali jer mi zapravo nemamo više deset minuta za vas, nego samo još možda pet, jer moramo imati vremena za raspravu. Dobro, možda ću uspjeti u četiri minute sve zgurat. Dakle, ja radim sa zemljama u susjedstvu, to je istočno partnerstvo eh, zemlje Zapadnog Balkana i Turske. E sad, način na koji se mi angažiramo i djelujemo u tim zemljama je malo drugačije nego što to činimo u Europskoj uniji. Naime, naime, infrastruktura, kompletna politika i razlika u politikama su zaista velike i to je sasvim drugčije nego u Europskoj uniji. Mi jako puno radimo sa lokalnim vlast, nacionalnim vlastima, ali i sa lokalnim vlastima, tamo sa različitim gradonačelnicima, načelnicima općine i tako dalje. I u svakoj regiji imamo različite transportne mreže koje podupiru našu politiku i imamo observatorij za jugoistočnu Europu kompletnog prometa, observatori prometa i potreba za imamo tu i panel za istočno partnerstvo s kojim surađujemo. Naravno, sa nama i sa recimo bankom za obnovu i razvoj i tako dalje e, sve tu surađuje. Radimo na puno projekata. Jedna od ključnih osobina tih država je da su u procesu decentralizacije. Prema tome, dobar dio nadležnosti se prenosi na lokalnu razinu, ali ne baš uvijek sa svim kapacitetima, koja nema uvijek dovoljno kapaciteta da obavi sve što treba. Naravno, s nacionalnim institucijama usko surađujemo i nešto što još radimo. Svjetska banka tamo pokušava okupiti regionalne partnere za jednim stolom. Primjerice, prije nekoliko tjedana smo u Srbiji održali konferenciju pod naslovom Shvatiti, razumjeti rizik. I tu se, dakle, tu smo doveli partnere iz svih država Zapadnog Balkana za stol, za jedan stol na tu konferenciju. Zatim, što se tiče kreditiranja, tu kreditiramo specifične projekte, ali i programe. A i imamo vrlo fokusirane programe koji prate našu politiku. Tamo je jako puno analitičara koji prate naš rad. Sljedeći slajd. Vrlo kratko, regionalna povezanost je zapravo ključna stvar na kojoj mi radimo. To I onda povezivanje Europske unije sa tim državama. Jako puno tog radimo sa fokusom na granice, upravljanje granicama, e, zatim poprav, zatim e, unapređivanje infrastrukture, zatim održavanje vozila koje tamo prometuje jer vrlo često jako nije nedovoljno recimo održavanje tih vozila, voznog parta tih država i tako dalje, tu puno investiramo. Za sve one koji tamo su putovali i bili znaju da je tamo problem zagađenja veliki, imamo neka od najonečišćenijih gradova tamo, ali transport nije naravno jedini razlog za to teško ekološko zagađenje, to je otprilike odgovorno po našoj procjeni jednu trećinu tog zagađenja. E sad možda da pređete na sljedeću prozirnicu. Ovo je dio željezničke mreže u Bosni, vjerovali ili ne. Ovo je um, kolodvor, ovo je željeznička stanica i to je platforma. Sad onda dobijete lakše ideju zašto je recimo željeznički promet um, stalno opada i propada u zapadno-balkanskim državama. Puno radimo na reformi željeznice jer to nije samo infrastrukturni problem. To je i problem reformiranja tih država u svakom pogledu da bolje odgovaraju na to. Zatim, lokalno povezivanje. Pokušavamo recimo povezati onda obrazovanje, socijalne službe, zdravlje i ostalo su i to naravno uz turizam i sve ostalo i zapravo pobrnut se da imaju jednu infrastrukturu za sve svoje socijalne potrebe i sve ovo navedeno. Ovo je ono što mi radimo u regiji istočnog partnerstva tu jako usko surađujemo sa na relevantnim e, upravama Europske komisije, DG i ostalima i to značimo tu zajednički radimo na e, kristalizaciji prioriteta našeg djelovanja, zatim mi surađujemo sa vladama i naravno onda tu se i bilateralno puno tog napravi Evo, sigurnost cesta, to je još jedan dio tih problema. Imamo dakle stopu smrtnosti koja je dva do tri puta viša nego u Europskoj uniji u tim zemljama, recimo smrtnost u prometu. Zatim tu prikupljamo jasno podatke, nadziremo ih i tu surađujemo jasno i sa njihovim policijskim službama. Zatim vidjeli smo da su kod jačeg provođenja, ograničenja brzina u prometu i uspjeli sniziti ponegdje za 25% stopu smrtnih slučajeva na cestama. A zatim pitanje logistike. U nekim državama e, je to veliki problem i onda naravno polako radimo na uopće približavanju koncepcije inteligentnog transporta. Ovo je Turska, ovo je konačno zadnja ovo je jedan projekt u Ismiru kojim radimo sa turskom vladom na integriranju urbanog planiranja prometa. Zatim radimo na prometnim sustavima i pokušavamo dakle, uvesti tu jedan inteligentni promet i povezati e, zapravo multimodalno prometne vrste. Prezentation Hvala vam na ovim izlaganjima koje e, zaslužuju i naravno aplauze. A kolegi dajem također pet minuta za izlaganje. A ne, ne želite, dobro. E, rijetko se događa da Svjetska banka odbije e, da se javi za riječ E, gospodine Evin van der Kamp, e, izvolite. E, mevrouw de voorzitter, dank Hvala lijepo. Prvo, komplimenti gospodinu Liberackom koji je odgovoran za ovo sada ovaj dio našeg sastanka, jer vidite, ovo su sjajne prezentacije koje smo dobili od naših gostiju. Dobro, nema baš neke rodne eh, ravnoteže, ali na tome radimo. Evo, sad imamo samo muške predstavnike Svjetske banke, nažalost. Kad sam bio u srednjoj školi, čuo sam za dogovore Brendana Woods. I zanima nas to je ono što se sklapalo, dakle, ugovori sa slabije razvijenim regijama. I sad mi nije jasno šta vi želite sad učiniti unutar Evropske unije. Gledajte, Evropska unija je u vremenu dosta razvijena, prilično bogata i pomalo komotno ljena. Ne biste li se više trebali koncentrirati na Države kao što je Bangladeš, države u Africi koje su u razvoju, Turska i Zapadni Balkan i Ukrajina, to mi je potpuno jasno vaš angažman. Ali što konkretno radite unutar Evropske unije? Prvo pitanje. Drugo, mi smo, jedan put nam je u gostima bio i ravnatelj EBA, dakle Europske banke za investiciju. Mi mislimo ipak da je to jedna društvena banka. Pa sad, oni, da li vi ostvarujete kakvu dobit za razliku od njih? Treće pitanje. Kako izgleda vaša suradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom? Jer eh, recimo i opće vaša suradnja sa drugim ovim bankarskim kućama kao Europska banka za investicije, jer mislim da ima stvari koje biste vi financirali, oni ne. I zadnje pitanje. U, nas se uvijek konfrontira sa Azijskom investicijskom bankom i njihovom infrastrukturom. To nam se uvijek pod nos gura. A kako izgleda vaša suradnja s tom Azijskom bankom za investicije i razvoj? To je zapravo jedna komunistička banka koja trenutno provodi i realizira svoj projekt jednog, jedne ceste, jednog pojasa kako bi kolonijalizirala Europu. Dakle, kako izgleda vaša suradnja s njima? Hvala, drago nam je što e, tako iskreno govoreći, govorite, gospođa Lukačenska. E, je Hvala lijepo. Hvala vam na angažmanu Svjetske banke u novim državama članicama Europske unije. Mislimo da je prije njihovog pristupa Europskoj uniji to bilo jako bitno posebno za napredak u prometnom sektoru i kod prometne infrastrukture. Međutim, ti prijašnji instrumenti Svjetske banke su u recimo Bugarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj i Hrvatskoj već bili vrlo prisutni. Sad me zanima da li prema vašim riječ je o Poljskoj, dakle. Mene zanima na području prometa. Što se tu zbiva? 2015. je zadnje što znam da se radilo za vrijeme prošle vlade. Da li trenutno nešto radite, planirate li kakve tu djelatnosti, imate li tu kakvih kontakata između vas i poljskih vlasti i da li sadašnja vlada negdje koristi neke instrumente Svjetske banke i šta im je na raspolaganju? Zatim, drugo pitanje. vidim, znam da ste se sastali sa predstavnicima Europske unije, a tema razgovara je bila borba protiv smoga. Pa tu me zanima da li je tu bilo kakvih već novih događanja, novog razvoja, da li su neke mjere već predviđene ili čak poduzete za zemlje u kojima je smog velika ugroza i treba je se boriti. Hvala, gospođo Monte. Hvala Hvala vam. Prije svega, imam sljedeće pitanje, dakle nije mi jasna spona sa ovim fondovima. Postoji li tu, dakle, spona, poveznica između Svjetske banke i ovih e, fondova za pristupanje. E, nadalje, što se tiče Zapadnog Balkana, što je tu e, s tim kineskim ulaganjima i E, ovim e, novim e, putem svile do sada dakle najbolji najpopularniji put bio ovaj morski put. Međutim, evo Kina sada ulaži u neke alternativne koridore, alternativne prometna sredstva e, i prometne koridore. Nadalje, vezano za ovu zajednicu, prometnu zajednicu koja je e, stvorena nakon e, ovog procesa iz Berlina, je li ta, to tijelo aktivno, imate li kakvih odnosa? Nadalje, što se tiče Zapadnog Balkana, evo mogu se sjetiti jedne lijepe interparlamentarne konferencije u Priština i ono što smo mi primijetili e, i e, što je primijetio i naš odbor i odbor AFET, e, dakle tu je došlo do zaključka da postoje razlike vezano za prioritete, neki više ulažu u željeznice, neki manje. Dakle, evo kakve su tu razlike vezano za ulaganja na Zapadnom Balkanu. I nadalje e, vezano za perspektivu e, pristupanja. E, eto, pritom imam na umu ovaj referendum u Makedoniji 30. rujna, on nije baš se odvio prema planu i nadalje vezano za turizam kakve su tu investicije, nadalje e, što je sa različitim e, utjecajima. Eto, u Crnoj Gori imate e, ulaganja koja su povezana i sa letovima. Dakle, eto, tu je spona turizma i zrakoplovnog prometa. Hvala, gospodin Kistelor. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam na prezentaciji. To je stvarno zagrijalo moje srce kad vidim kako Svjetska banka pokušava ovdje promovirati rodno ravnopravne ekološke mjere u transportu. I e, sad me zanima da li je to ušlo i u vašu organizaciju, jer ne mogu pomoći, a da ne primijetim da je vaše izaslanstvo 100% muško. Mislite li da je to prihvatljivo? Imate li ovaj, ženskih kolega? Ako nemate, zašto ne? Zašto nisu ovdje ako ih imate? To je sve. Bon, ça mérite d'être direct, mais comme vous avez... Da, eto, dobro je da ste E, izravni, ali eto, obzirom da govorite o ženama, eto ja sam e, tu u sredini, ja sam e, predsjedavajuća i to je zbog mojih kvaliteta, ali eto, zaista vi ste šarmantan. Evo, gospodin Libacki, dajem vam riječ. Hvala lijepa. Hvala vam na jako lijepom uvodnom riječima. Što se tiče ovog, gospođa Karla Gonzales je inače uz mene u svemu, dakle i izvjestiteljica, dakle nisam samo ja kao muškarac o tam. I hvala vam gospod, kolega Bim van den Kampen na ovim vašim pitanjima. Inače, moj portfolj je između ostalog i suradnja europskim parlamentima. I moja je namjera zapravo bila samo da se ustanovi jedna dugoročna zdrav, dobar odnos. Zašto prvo transport? Mislim da je to više nego očito. Našao sam važnih stvari koje su nam zajedničke. Naime, ako vi kao ravnatelji svojih odjela iz Svjetske banke i ako naša glavna uprava MUF iz komisije imamo iste prioritete, a to su uključuju siguran, zelen transport, promet i sve one koristi koje mogu institucije iz toga izvući, odnosno koje su dodatne još koristi koje s tim dolaze, onda mislim da možemo super dobro zajedno raditi. Naravno, i na svemu ovom što ste u sigurnosti, o zelenjavanju prometa i upravljanju tim i tako dalje. Zatim transportni koridori u Europi i takve ideje kao što ste vi ih ovdje prezentirali, kontinuirano i globalne koherentne mreže, promet, cestovni, željeznički ili e, različiti un, vodeni putevi slatkovodni i naravno morski promet. Međutim, vi ono što predlažete je naučiti iz europskog iskustva, jer mi imamo u Europi iskustva s tim. I na kraju prioriteti modela. Multimodalni transport. Mislim da nam je i to zajedničko. Mobilnost ljudi, mobilnost robe, i to na jedan učinkovit način po cijeni koja se može platiti i generirajući općenito koristi za sve sudionike i podižući razinu blagostanja za građanstvo te poticanje konkurentnosti gospodarstva. U tom smislu tu dijelimo zajedničke ciljeve i možemo na tom surađivati. Puno vam hvala još jedanput na prezentaciji. A mislim madam predsjednice i vama gospodo gosti iz Svjetske banke. Stvarno vam mogu reći da nam je veliki užitak i čast što ste s nama, a mogu vas odmah pozvati i na naš koktel koji će se u pola se 18.45 po lokalnom vremenu držati. Hvala. I eto ja kao predsjedavića imam eh, pitanje, evo vi ste naveli eh, E, ciljevi, ali niste nam rekli e, kako odabirete projekte, koji su kriteriji za e, odabir projekata, je li prvi kriterij ovaj problem eh, vezano za klimatske promjene ili energetika. Vi ste također govorili o eh, održivoj mobilnoj eh, mobilnosti i također želite li se usredotočiti i na ruralna područja, to je također jedan izazova 21. stoljeća. Kako to također možete povezati Nadalje, eto, što je sa predviđanjima? Bavili se Svjetska banka sa prognozama? Evo, znamo za 10-15 godina da ćemo imati autonomna vozila, da ćemo dijeliti automobil, da ćemo imati jednu drugu vrstu mobilnosti. E, planirate li, računate li o takvim scenarijima? Vi, e, dakle, sada predlažete? Predlažete li neke e, nove projekte e, Što je dakle sa suradnjom e, sa različitim razinama vlasti, državnom razinom, regionalnom razinom, lokalnom razinom? Eto, mislila sam postaviti jedno pitanje, ali evo postavila sam već četiri pitanja. Evo, ja ću početi, onda ću za ono stvarno teška pitanja dati riječ kolegama. Naravno, evo, pitanja naše predsjedavajuća su uvijek zanimljiva. Kako mi počinjemo projekte? 189 država su članice Svjetske banke. Imamo, dakle, obično počnemo s tim da sjednemo sa predstavnicima države i pogledamo koji su projekti e, u pitanju šta, koliko mi imamo novaca na raspolaganju, kažemo da vidimo kakvi su projekti koji njima trebaju i kad su siromašnije zemlje, zemlje u razvoju pitanju, pitamo ih prvo i koji su im prioriteti. I naravno s naše perspektive ako gledate na promet, onda mislimo na dekarbonizaciju, na ozelenjavanje prometa, kako ćemo ga učiniti sigurnijim i tako dalje. Ali moramo vidjeti koje su potrebe države. Zatim provodimo ono buduće pozicioniranje. Recimo prije otprilike 18 mjeseci smo imali jako puno recimo kontakata sa multilateralnim, bilateralnim investicijskim bankama i onda smo radili na jednom održivom financiranju za sve i napravili smo jedan globalno izvješće o mobilnosti koje pokriva sve četiri glavne dimenzije, to je klima, pristupnost, učinkovitost i sigurnost. I gledajte, to radimo u svakoj državi u svijetu. I onda vidimo kako koja zemlja koja ima rating na toj našoj popisu, dakle nakon tih analiza koje provedemo na našoj rang listi. I ovisno o tome napravimo i koji su recimo predprojekt, odnosno prednacrt toga što su njihovi prioriteti i gledamo što, gdje treba najviše investirati. Ali da još nadovežem na ono što je rekao gospodin Liberalski, zašto volimo raditi u Europi? To je vrlo sofisticirana okolina i mi smo ovdje i zato što možemo od vas puno tog naučiti i onda to prenijeti u drugim regijama. Recimo ja sam proveo dva i pol e, tjedna prošli mjesec u Bangladešu govoreći o urbanoj mobilnosti. I tu sam e, recimo koristio iskustva iz, iz Hrvatske. Tamo smo premjerice financirali uz e, niže kamate recimo različite prometne projekte kako bi oni mogli dugoročno gledano različite vlastite poslovanja funkcionirati, financirati. I to iskustvo smo onda prenijeli, dakle to iskustvo kako recimo može neka, neka, neko poduzeće zapravo na tržištu ipak zadovoljiti svoju potrebu za kreditima po povoljnijim uvjetima, ako naravno ima druge argumente u ruci, to smo prenijeli u Bangladeš. A zatim ono što je pitao gospodin Van de Kamp, jesmo li stvarno jedna hrpa ovdje pohlepnih kapitalista ili ne? Da vam dam, kažem, jednominutnu pregled financijske pozicije Svjetske banke. Dakle, u bitno, sve naše zemlje članice, uključujući i članice Evropske unije, su povijesno davali tradicionalno 17 e, milijardi dolara godišnje, a prošle godine su se dogovorili da još 7,5 milijardi daju dodatno. Mi smo dakle krenuli sa 17,5 milijardi kapitala koji je uplečen od 1944. E, nadalje. Onda smo dalje zaradili novce iz kredita koji smo davali bogatijim zemljama i tako da je naš kapital sad oko, umjesto 17 koliko je bilo na početku, tih 42 milijarde, plus sve ono što smo još zaradili kroz nazne operacije. Osim toga smo transferirali novce koje smo posudili bogatijim zemljama u fond za najsiromašnije. Zapravo smo transferirali najviše novaca i zarade kod bogatih, recimo posuđujući Kini, Meksiko i tako dalje, nego što su svi ostali donatori zajedno dali. Prema tome, to je, kao što su i svi donatori bi ikada dali u naše fondove za razvoj najsiromašnijih općenito donirali. Dakle, a novac koji se daje Europskoj banci za razvoj i obnovu i na isti način funkcionira, ako je to naravno puno manji iznos. Ali kao što vidite, nema tu dobit, jer svaka dobit koja se ostvari izgleda zapravo se preusmjerava ove fondove za pomoć u razvoju. A što se tiče pomoći siromašnima, pravu ste, mi imamo recimo 25 milijardi koji su namijenjeni e, onim zemljama koje imaju manje od 1500 dolara godišnjeg prihoda bruto po glavi stanovnika. Osim ali djelujemo i onim bogatim zemljama, kao što smo rekli. A zašto bi neko nama pristup, se obratio ako ima pristup europskim predpristupnim fondovima? Vi recimo ne dolazite dolazite zato što imate težak problem koji želite riješiti i treba vam jako puno tehničke pomoći povezano s nešto sredstava. I to je razlog zašto zemlje koje još uvijek imaju problema kod pristupa financiranju se obraćaju nama. Ali čak i oni bogatiji to dolaze, recimo Kinezi. Čak i Kinezi koji bi nas temeljno gledano u biti mogli kupiti, oni dolaze k nama i posuđuju. To ne Zašto posuđuje? Zato da bi vidjeli kako će integrirati različite moduse urbanog gradskog prometa. A mi onda i učimo od tih, recimo, poduzeća u toj Kini, jer to su vrlo razvijena, visoko sofisticirana poduzeća, onda njihova iskustva možemo na drugim mjestima u Jugoistočnoj Aziji primijeniti. Zatim, pitali ste za Europsku investicijsku banku. Kao što znate, to oni su imali neke operacije tek proteklih godina a trenutno njihov kapacitet za razne projekte visokih standarda je još uvijek relativno niska. Prošli put kad sam gledao imali su možda 100 ili 200 ljudi opće s kojima su mogli raditi tim projektima. Kad gledate nas, mi imamo skoro tisuća takvih. Prema tome, oni ne mogu financirati općeni ni pojas i onaj jedan pojas, jedna cesta projekta, ali on, jako puno projekata oni sufinanciraju i to je recimo projekte koje Svjetska banka ili Azijska banka za razvoj financiraju ili neke druge razvojne banke i onda ta institucija, razvojna banka neka druga, E, projekt cijeli započne i krene, a onda Europska investicijska dođe i sudjeluje u tom. Onda imali smo projekte za male otočke zemlje u Pacifiku kao Papua Nova Gvineja i tako dalje. Tu smo gledali nekako puno projekata koje smo zajedno proveli sa ib om izvan Europe. A imamo recimo jako puno stvari koje u Kolumbiji, Limiji kita ugradimo i to se sve sufinancira iz eib Europske investicijske banke i drugih nekih institucija. A u Europi tu moramo naći najbolje mjesto gdje možemo najbolje iskoristiti imovinu i mogućnosti kapacitete Svjetske banke. I to najbolje uspijevamo kad nađemo komplementarne projekte u kojima svaka strana ima neku korist. A sad mislim da ste gospođa Lukašenko pitala nešto u vezi Poljske. I onda je još bilo pitanje integriranja sredstava između europskih sredstava iz europskih kohezijskih fondova. To je Isabel Del Monte pitala i što dalje s tim. Mislim da će to kolege koji se baš time bave bolje moći odgovoriti. Da, evo, ova, recimo pitanje programa u Poljskoj, gospođa Lokačevska. Da, mi smo jako ponosni što smo sudjelovali ne tako davno u velikom restrukturiranju poljskih željeznica, što je bilo tada prioritet vremena, glavni tog vremena i to je možda bila najizazovniji željeznički projekt u kom smo se udjelovali. I to vrlo uspješno mislim, jer jer su svi bili koji su sudjelovali s poljske strane u tom projektu jako, mislim, pazili na socijalnu dimenziju čitavog projekta, na to se obvezali i to provodili. Ali vi znate koji su bili ishodi, dobro, rezultati. A imali smo projekti sa cestovnim prometom, e, tom ste i govorili. A sad pitate se šta smo nadalje radili, šta trenutno planiramo za Poljsku ili radimo. Evo, vi sad ovisno o razini prihoda Poljske, mi možemo uglavnom raditi sa onim dijelom gdje imamo mase manje prihoda i tu dajemo tehničku pomoć za jedan projekt u četiri grada Poljske, zove se četiri grada. Bjelistok, Lublin, sešom i Ocin. I mi zapravo radimo na razvoju urbanističkih planova za te gradove i pomažemo u različitim zahvatima u popravljanju multimodalne prometne mreže za te gradove, za gradski promet. I na kraju imamo jedan vršim, provodimo jednu analizu zajedno s poljskom vladom kako bi se ojačio program obnove i izgradnje cesta i kako bi se ispunili zahtjevi Europske unije glede e, cestovne infrastrukture i tu onda financiramo taj projekt eh, koji se zove Moving Forward, dakle kretati se unaprijed, napredovati i to ide, dakle, kažem, pod egidom Svjetske banke se odvija. Što se tiče ovog pitanja gospođe eh, Monte u vezi Crne Gore, u slučaju posebno prometa mi nismo involvirani, nismo angažirani. Ali konkretno kod Crne Gore, oni imaju velikih transportnih projekata koji se financiraju iz drugih izvora. Ali to je, mislim, vezije vezi je sa fiskalnom pozicijom te zemlje i zbog toga mi ne sudjelujemo u njihovom transportnom sektoru. Ali inače smo vrlo aktivni u drugim zapadno-Balkanskim državama u prometu. Ja sam zaboravio odgovoriti gospodinu Krisu Tayloru na pitanje o rodnoj ravnoteži. Dakle, stvarno neugodno. Četiri muškarca u tamnim odjelima se pojavljuje u ime Svjetske banke. Ali imam još jedno, e, još recimo od deset naših menadžera imamo četiri žene. Zašto ih nije pet, ne znam, tako je ispalo. A inače, mislimo da ćemo do 2020. 2021. barem u odjelu za promet postići ravnotežu a inače kod nas imamo 37% ženskih zaposlenika. Kažem, nije ih 50%, ali imamo jedan jak akcijski plan da dođemo do 50%. Vrlo brzo. I inače moram reći da sam ponosan da je ona jedinica koja e, radi u Europskoj uniji na infrastrukturnim projektima ovdje. E, to je jedini odjel Hrvatske banke u kojoj su žene u većini. Evo, nadamo se da će idući predsjednik e, Svjetske banke biti žena, eto, to, je, to bi bilo dobro, zaista da imamo tu jednakost e, spolova, jednakost e, sposobnosti. Evo, hvala vam na ovom partnerijatu sa gospodinom, gospodinom Liberatskim hvala vam na sudjelovanju, hvala vam na ovoj nazočnosti ovdje, na ovom odboru. Ovo je tek početak e, suradnje, imamo veliki broj projekata, mobilnost, e, održivi projekti. Riječ je o dugoročnim projektima, jer evo, e, projekti u domeni prometa su dugoročne naravi, Valja uzeti u obzir ovdje također i klimatske izazove. Hvala i Svjetskoj banci na nazočnosti, aplauz. Molimo i e, gospodin Liberacki, dakle, nas poziva na koktel, e, na prijem, dakle, od 18.45 do 21 sat. I to je u salonu e, ASP u prizemlju Dakle, svi ste dobrodošli. Nažalost, e, neću moći e, nazočiti jer čekaju me e, pregovori, imam jedan drugi sastanak. Hvala vam i vidimo se uskoro.